Good morning Dobro jutro svima. Ja ću govoriti španjolski, nadam se da nikom neće smetati. Moje prve riječi kao predsjedatelj ovoga odbora danas želim bih zahvaliti vama to ste me izabrali jučer kao potpredsjednika, iako vas nije bilo jako puno. Nije vas danas puno. Jako mi je drago što predsjedam ovim odmorom. I jutro gospodin Alba je bio odličan potpredsjednik i dobar koordinator. On je moj osobni prijatelj i ja se nadam da ću E, to mm, svoj posao obavlja tako dobro da na njega e, ne zaboravite, no da ga se ne sjećate sa čežnjom kad budete uspoređivali mene i njega. No, počnimo e, dnevnim redom. Počinjemo sa točkom 8, godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. Kolege mm, znaju da nakon odluke konferencije predsjednika ove godine Došlo je do nove podjele odgovornosti između i godišnjeg izvješća i ekon koji se bavi godišnjim izvješćem. Mi ćemo napraviti izvješće, a e, proračun će napraviti e, iz, e, mišljenje o tome istoj temi. Gospodin Kicos, imate riječ. E, hvala, evo ga imamo izvješće 312, odnosno 316 amandmana. E, ono što ćemo sad napraviti je to da 6. veljače ćemo imati raspravu. Ne, oprostite. Imat ćemo e, sastanak izvjestitelja u e, Sijeni 7. prosinca kako bismo razgovarali o amandmanima i napravili kategorije amandmana tako da dođemo do kompromisa, nadajmo se, a onda e, o izvješću će se glasati 6. veljače, to će napraviti odbor a onda na plenarnoj sjednici u Strasburu u Ožeku će se glasovati o tom izvješću, a prije toga gospodin Hoyer, predsjednik Europske e, investicijske banke, će e, se pojaviti na plenarnoj sjednici i odgovarati na naše pitanja. To je procedura koju ćemo slijediti. Sad ću vam nešto reći općenito o onome što je do sad napravljeno Imamo jako puno amandmana koje se bave porezima, naročito, e, naročito e, pitanjem posrednika i nadolazeć europskoj legislativi o porezima. Europska investicijska banka radi dobar posao, mm, to je učinkovita institucija, barem po meni. Naravno, Mm, mi ćemo ih zamoliti da e, nastave raditi po poreznim pitanjima, ali postoje i neka praktična pitanja, recimo nismo ih mogli zamoliti da implementiraju zahtjeve koje idu izvan onoga što se od njih pravno tražimo. Mogli smo ih tražiti političkim rječnikom, ali je to prilično komplicirano. Ne, ne smijemo ih opterećivati, preopteretiti zahtjevima koji zaista se tiču poreznih vlasti. Naravno morat ćemo inzistirati da oni primijene e, zakonodavstvo Europske unije i standarde koji se tiču poreznih oaza i izbjegavanja plaćanja poreza. Europska banka traži od svojih klijenata da se i oni pridržavaju tih standarda. Također bismo trebali zamoliti Europsku investicijsku banku da podrži mm, nedavnu inicijativu Europske komisije e, za agresivno planiranje poreza i borbu protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza, naročito u svijetlu e, izvješća koje je objavljeno u veljači 2016. E, Sljedeća e, kategorija amandmana tiče se i FSI. E, u ovom izvješću ne moramo se baviti svim pitanjima povezanom sa efsi jer o tome postoje specijalni izvješće, no moramo inzistirati na tome da FSI se implementira na način koji će promovirati koheziju i osnažiti geografsku distribuciju. Za E, zatražio sam statističke podatke FSI da bih donio zaključke i moram vam reći da je to prilično zamršeno u smislu da većina novaca odlazi u zemlje koje su naprednije, imaju bolje gospodarstvo, no ako napravimo analizu distribucije fondova u skladu sa BDP-om, onda vidimo da su brojke e, zapravo e, u prilog malih evropskih e, država i odnosno država sa strukturalnim problemama. To je otvoreno analizi, za analizu i političku interpretaciju, no trebali bismo Europsku banku putem naših amandmana izvješća zatražiti da se pozabavi ovime, naročito što se tiče ciljeva kohezije. Treća kategorija amandmana odnosi se na pitanje nadzora Europskog parlamenta. Moram reći da Europska banka već funkcionira unutar okvira odgovornosti koje ima prema Europskom parlamentu već na e, godišnjoj razini parlament već podnosi tri izvješća o aktivnostima Europske investicijske banke. Prvo je o njenim financijskim aktivnostima koje e, pripremaju dva odbora, zatim izvješće o kontroli financijske aktivnosti banke koju izvješća E, odbor za proračunsku kontrolu, zatim implementacija EFSI-a koji priprema odbor za ekonomske i monetarne poslove i odbor za proračun. Također bih želio naglasiti da u zapisniku Eh, odbora Europske eh, banke. Ja bih eh, bi bio zato da se taj, taj zapisnik objavi, to bi pomoglo transparentnosti. Četvrta kategorija amandmana se odnosi na djelovanje u, povezano sa zaštitom klime. 20,7 milijardi eura se troši za klimu, to je bilo 2015 te godine, to je bio najveći iznos koji je Evropska banka potrošila. Strategija, za zaštitu klime banke e, e, uspostavlja e, ciljeve banke Europska banka investira u obnovljive izvore e, energije i 3,4 milijarde uložila 2015. To je pad u odnosu na prethodne godine, 2014. to je e, taj relevantni iznos je bio 5,9 milijardi eura. Znači ima nekih problema sa tim djelatnostima povezanim sa klimom, ali općenito govoreći Europska banka je na pravom putu. Peta kategorija amandmana odnosi se na e, pitanja izbjeglice i uloga Europske ange u rješavanju krize, izbjegličke krize. E, tu se e, podupiru investicije u državama koje su izvan Evropske unije, trećim zemljama koji su suočene sa ovom vrstom problema. Dakle, Moramo također istražiti mogućnosti kompromisa što se tiče izbjegličke krize i pitanja izbjeglica. I konačno jedno delikatno pitanje. nisam spreman objašnjavati pojedinosti toga pitanja, no Europska banka, odnosno puno amandmana tiče se o detalja, detalja individualnih projekata. Moramo prostudirati ove individualne projekte, tražiti od banke da nam daje pozadinu tih projekata, no Općenito govoreći, ja bih e, želio izbjeći, koliko god to moguće, barem e, početi se baviti specifičnim projektima i ići u e, sitne detalje o čemu ne znamo baš puno. Dakle, to bi bio općenito o čemu se radi. Ja se ja vjerujem da možemo surađivati, da možemo iznaći potrebna rješenja i kompromise i možemo napraviti i zanimljivo izvješće ko, sa kojim će većina kolega biti zadovoljna. Hvala. Hvala gospodin Gustos. A sad bih dao riječ e, izvjestiteljima u sjeni. Lambert. Hvala vam gospodine predsjedavajući, dobrodošli u vaše nove dužnosti. Ja sam evo došla tu zamijeniti e, našeg kolegu izvjestitelja u Sjeni koji je trenutno intenzivno izbornoj kampanji u Rumunskoj, to ga je tamo zadržalo i zbog toga ne može biti ovdje danas s nama. Ja razumijem da su neke sjednice izvjestitelja otkazane, ali vrlo nam je drago što se s time sljedeći tjedan nastavlja i nadamo se da ćemo postići kompromisne amandmane. Ovdje bih htjela izneti kako bi mogli izgledati ti eventualni kompromisni amandmani. Prije nego što prijeđemo u samu srž teksta, treba reći da zadnju razvojnu gledišta koju smo imali sa, nekim predstavnikom Europske investicijske banke, da smo, e, kad, kad smo imali taj sastanak, e, da to kažem lijepo, ostali pomalo nezadovoljni. Bilo je dobro da gospodin Jener dođe na plenarnu sjednicu, ali možda bi mu netko trebao reći da nije zabranjeno doći na sastanke odbora za ekonomska monetarna pitanja i možda bi bilo dobro kada bi odgovorio na pitanja zastupnika, prije svega kada se radi o strukturi upravljanja te institucije. Kada je on došao k nama, kada smo ga vidjeli, dopustio si je možda ne da vrijeđa, ali da kritizira Europski parlament zbog toga što e, maljivo ne potpisujemo sporazume s kojima nismo zadovoljni u parlamentu što se tiče e, načina na koji mi možemo onda kasnije vršiti nadzor i upravljati tim institucijama. Dakle, postoje neke stvari koje treba ispraviti. Na isti način ja bih rekla da postoje dvije, tri e, doista kritične teme koje je izvjestitelj spomenuo, ali gdje bih ja mogla još reći nešto pomalo drugačije o tome. Prvo je možda jedno općenito razmišljanje o Europskoj investicijskoj banci. Ta banka bi trebala biti uzorna banka, to je banka Europske unije, stoga bi trebala biti uzorna po pitanju upravljanja, uzorna što se tiče svih pitanja poreza. EIB ne može biti slijepa, ne može zanemariti taj e, porezni aspekt e, sa svojim partnerima, bilo da se radi o poduzećima ili u državama. EIB bi trebala biti pokretač dobrog upravljanja kojeg, kojeg se sitno pridržava kako za nas, tako i za svoje partnere. A osim nekih lijepih riječi treba reći da još dosta toga moramo što toga tiče provjeriti i nadam se da će ovaj, ovo izvješće biti jedan od koraka na tom putu. Što se tiče e, zemljopisne raspodjele, izvješće je rekao da je vrlo teško bilo protumačiti mnogobrojne podatke, ali neovisno o tome mislim da je to u duhu e, u kojem bi trebala Europska investicijska banka intervenirati i Europski parlament je na posljedku prihvatio prijedlog Europske komisije da se Europsku investicijsku banku da se njoj povjeri provođenje EFSI-a plana Junkera kako bi se s time povećalo i svome dobro upravljanje i provođenje novih praksi u banki. Naravno, to je banka koja treba biti profitabilna, ali ona bi primjerice trebala isto tako pripaziti na e, pitanje ravnopravne zemljopisne raspodjele, te bi trebalo imati javnu podršku za svoje ulaganja i ulagati tamo gdje nema dostatnih privatnih ulaganja. Zatim još jedna primjedba. Što se tiče e, uvjeta provođenja pariških sporazuma, mislim da bi i tu Europska investicijska banka trebala e, biti e, na čelu provođenja te ekološke tranzicije i vrlo mi je drago što u raspravama u vijeću, koliko sam ja shvatila, se provodi da se spominje da će se ono što smo i tražili u Junkerovom planu broj 1 sada e, se to na Junkerov plan broj 2. I gospodine mislim da bismo trebali vidjeti kakve su implikacije Brexita na način rada Europske investicijske banke, prije svega što se tiče financijskih sredstava i strategije ulaganja. E, ispričavam se gospodine predsjedavajući što sam e, bila toliko duga, ali bili ste dovoljno pristojni i niste me prekinuli. Niste me prekinuli. Ovo je prvi put i za mene. E, U ime EKR kluba imamo li koga? Ne, nikoga, hvala. Alde, netko, Gue, imamo li Guen? Dobar dan, hvala predsjedatelju. problem sa bankom kao i sa Junkerovim planom su poznati. Čini se da uvijek ističemo isti problem iz godine u godinu. Postoje administrativni problemi i nedostatak političke volje e, za e, e, zajmove za mala poduzeća. Ne uspijemo postići nešto konkretno mi smo zapravo e, zarobljenici makroprojekata koji su spekulativni po svojoj prijedi i nisu ukorijenjeni u društvu u kojem se odvijaju. Neki ljudi to nazivaju konzervativnim e, aspektom, a ja mislim da, da je to zapravo nešto što se tiče velikih e, ekonomskih interesa. To je jasno kad vidimo kako Evropska banka e, je u interakciji sa civilnim društvom, uvijek je sumnjičeva E, kao, zapravo glede kao pa, e, pijune u evropskoj e, igri liberatizacije. Evropska banka bi trebala kanalizirati javne fondove u ljudima koji ih stvarno trebaju i može odigrati dinamičnu ulogu u koheziji Evropske unije, ali to ne čini plan banke je jedan od, od u Europskoj uniji. Govorimo recimo uključenost e, Europske banke sa okupacijom Palestine. Tako nam se čini, već smo spomenuli COP22 i Zapadnu Saharu. Mi osuđujemo E, indiferentnost e, prema kršenju ljudskih prava koje bi trebale uvjetovati e, njenu aktivnost. Europska banka je podložna europskim standardima i pravilima. Mi se slažemo sa time, u tome sa izvjestiteljem. Moramo imati korisniju banku i koja će biti od veće koristi za europske građane i građane susjednih zemalja. Za zelen gospodin Demeho. Hvala gospodine predsjedatelji. Gospodine Kircos, ja sam vas jako pažljivo slušao. Znate, ponekad se zaista pitam da li mi zapravo ovdje shvaćamo što se događa izvan ove e, dvorane, izvan parlamenta, jer kad vas slušam sve se čini dobrim. Europska banka e, čini svoj posao, je pandat i istina je da veće zemlje dobivaju mnogo, ali i male dobivaju više nego što je njihov udio i tako dalje i tako dalje. Prema onome što je napisano sve u redu, Clinton je također to govorio. S na papiru sve u redu i ljudi jednostavno to moraju razumjeti i moraju se složiti s nama. Naglasit ću nekoliko stvari koje smo stavili u amandmane koje vam pokazuju da nije sve u redu, odnosno puno toga nije u redu. Ako parlament to ne kaže, tko će to reći? 90%, 90% FC investicija ide e, u 15, a pola ide u velike zemlje Možete li mi reći, možda reći, e, Njemačka dobiva svoj pošteni dio, no Njemačka bi trebala imati, dobivati nula, jer Njemačka ima previše novca, preveliku likvinost. Njemačka bi trebala više investirati. Zašto FC i banka koriste makar i jedan cent za tu zemlju, jer investicijske kapaciteti postoje. Znači nije e, bitno da li Njemačka i Ujedinja Kraljevina i Francuska dobivaju više nego što eh, bi trebali po svom udjelu. Ne, eh, investicije trebaju mm, ići tamo gdje trebaju, gdje ne postoji investicijski kapacitet. Drugo, kada govorimo o razvojnim bankama, čujemo da Europska banka uvijek želi eh, da drugi preuzimaju veće rizike, a da Europska banka ide samo na sigurne rizike. Znači, Evropska banka će ulagati u projekte u koje bi inače svatko ulagao, znači ne preuzima rizik. Mi očekujemo od Evropske banke da bude predvodnik a, i da predvodi, a ne da predvodi sa, straga. Također, ako pogledamo vremens ka razdoblje vidimo što se događa sa FC-em. 33% investicija je odobreno, a 20% e, potpisano. To čak e, iako je to koji put potrebno, vremena ovo baš nije ohrabrujuće. Također što se tiče prirode investicija. Da li shvaćate? Da, da, naravno. Europska banka eh, ima 25% cilje, eh, cilja u smislu obnovljivih izvora energije. Ali vidite kakvi su trendovi investicije u obnovljive izvore energije padaju 21% prošle godine, a investicije u fosilna goriva eh, rastu. Znači 25% ide na 21%, posto U kojoj smo mi stoljeću? 21. Na kojem kontinentu u Europi mi bismo trebali predvoditi, ako dobro sam čuo Junkera i njegove kolege, ali to se ne događa. Europska banka učini upravo suprotno. Možete reći da, oni slušaju svoje političke vođe, ali onda bismo trebali e, gospodina Katajnena da napravi ono što treba i pitati ga zašto Europska banka još uvijek e, financira projekte 19 stoljeća trebala bi se usredotočiti na projekte koji čine e, Europu vođom u tranziciji. E, mogao bih nastaviti, no to je e, ono o čemu se naši amandmani. Ako ovaj parlament ne bude poduzeo pristup ne samo legalistički, već i zdravog razuma, ako to ne budemo mi, tko će? I ovo vrsto negiranja realnosti E, odnosno previše nas čini politiku e, razvojenim od stvarnog svijeta. Hvala. Hvala vam. Gospodin Vali sada ima riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem izvjestitelju. Nadam se da ćemo imati prilike jako dobro surađivati po pitanju ovog izvješća kako bismo još mogli dati svoj doprinos u smislu naših amandmana kluba zastupnika. Već smo se u prethodnim godinama intenzivno obavili ovim godišnjim izvješćem o eib i vrlo je važno i recimo što drugi odbori imaju za reći, primjerice odbor za kontrolu proračuna. Ja bih se htio osvrnuti na još nekoliko središnjih tema za Europski parlament, transparentnost, upravljanje, borba protiv utaje poreza, Imamo i e, sada posljednji odmor o panamskim dokumentima, imali smo posljednji odbor taks. Dakle, potrebne su nam, su mjere za, e, upravljanje. A mala i sredna poduzeća i izravni krediti tim poduzećima. Tu je problem to što to nije uvijek dovoljno transparentno. Tu e, se javljaju posrednici i neki novci nestaju u poreznim oazama i to bismo trebali jasno reći. Europska investicijska banka ne ustupa agregirane podatke o financijskim projektima u potpunosti, dakle na raspolaganje javnosti, a ex ante ex post evaluacija i e, zapisnici se isto tako ne daju potpunosti na raspolaganje. Primjerice nemamo podatke o e, davanju e, ugovora ugovora podizvođačima, a to je problem koji je jako dobro poznat, primjerice u Italiji, dakle i u nekim drugim državama, dakle pitanje organiziranog kriminala i mafije i pranja novca. Isto tako moramo e, neke posebne projekte kritizirati, posebice kada se radi o ulaganju u infrastrukturu. E, moramo kritizirati činjenicu, da što se tiče okolično e, okolišne održivosti i financijske provedivosti, ti projekti nisu uvijek optimalne prirode, a imamo tu i neke socijalne aspekte koji često padaju u drugi plan. Ti projekti često nisu dovoljno aktualni i nisu dovoljno usmjereni na tržišta. Primjerice, izgrađuju se autoceste i tu se e, na jako optimističan način provodi evaluacija tog projekta, a možda će se u budućnosti smanjiti promet na tom području i zbog e, klimatskih i energetskih promjena. Dakle, nije moguće da e, sa europskim fondovima ustupamo novac takvim projektima. Trebali bismo poticati više projekte koji imaju veću dodatnu vrijednost kada se radi o štednji energije i, tim socijalnim aspektima. Zatim e, javno-privatna partnerstva i u proteklim izvješćima smo navodili neke slučajeve u Španjolskoj i u nekim drugim državama gdje se ustvrdilo da su se gubici prenijeli na javni sektor, a da je privatni sektor pobrao svu dobit na uštrb građana. Zatim što se tiče Junkerovog plana, e, mnogi projekti tiču se infrastrukture i tu postoji e, kritika da se to nepovno održava na okoliš. Dakle, kad imamo recimo plinovode, e, rafinerije nafte, autoceste, a mi smo na tome poduprijeli Junkerov e, plan, iako smo bili kritični, ali smo odlučili poduprijeti Europsku komisiju. No, ako se i dalje nastavi istim smjerom ići sa projektima u okviru krvog plana, onda ćemo možda morati povući našu podršku. Isto tako, u okviru krovog plana nismo uspjeli ostvariti istinsku dodatnu vrijednost e, za te projekte. Jedan projekt se provodi e, za drugim, umjesto da stvorimo veću održivost e, na području okoliša i socijalnih pitanja. Primjerice, kada se radi o energetskoj obnovi, i klimatskim promjenama, onda vidimo da se taj novac e, premješta u druge fondove, a nedovoljno se podržava razvoj i inovacija. E, nadamo se da ćemo sve to moći e, unijeti u tekst i tu ću surađivati zajedno sa izvjestiteljom. Neko u ime NF-a? Ne, nitko. Onda smo sada završili sa krugom govornika. Nitko drugi se ne javlja. Prije nego što predam ponovno riječ izvjestitelju, onda e, gospodine su svi imate riječ kao izvjestitelj. Izvolite, hvala vam gospodine predsjedavajući. Mislim da možemo ići dalje, da možemo e, naći zanimljive kompromise amandmane. Naravno da ja želim da Evropska banka e, bude uzorna banka, kao što je gospođa Berez rekla. Mislim da ta banka obavlja dobar posao, ali da može i poboljšati svoj rad. E, također smatram da možemo poboljšati i zemljopisnu raspodjelu e, ulaganja, no naravno za to postoje neke praktične poteškoće. Primjerice ja dolazim iz Grčke i mi nemamo više banku za nacionalnu promociju tih projekata što otežava stvar. Europska investicijska banka ustupa dio financijskih sredstava, dakle ako grčki bankovni sektor ne može pokriti ostatak potrebnih financijskih sredstava, onda se projekte ne mogu financirati. Ja sam eh, razgovarao sa grčkim ekonomistima i sa predstavnicima EBA o tome, jer kao što znate, moja država je trenutno u jako velikim suklonim problemima kada se radi o njenom gospodarstvu, te smo očajni za dodatnim ulaganjima. Mi želimo podržati provedbu pariških e, ugovora. Ja vjerujem da to moramo učiniti, posebice sada kada će se Sjedinjeničkim državama započeti era Donalda Trumpa i slažem se i s time da trebamo saznati što će Brexit značiti za način rada Europske investicijske banke, za mm, buduću perspektivu te banke. I vjerujem da se mogu vratiti k vama s još i zanimljivijom analizom. Europska investicijska banka općenito pomaže malim i srednjim poduzećima i naravno slažem se da nije sve u redu. Mogu potpisati ono što su drugi rekli u tom smislu, ali mislim da bismo trebali biti konstruktivni što se tiče e, naših kritičnih izjava. Na kraju krajeva imamo različite teške situacije u Europskoj uniji koje su mnogo gore od e, teme načina rada Europske svjetske banke. Hvala vam lijepa. Izvjestitelj je već e, to rekao, ali ja bih to još jednom ponovio. Imamo dakle preko 300 amandmana, rok za podnošenje amandmana je istekao, a 6 veljače ćemo glasati o ovome, te onda idemo s time na plenarnu sjednicu u ožujku. Imate li pitanja? Ne, onda ćemo sada prekinuti sastanak na pet minuta prije nego što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o gospodarskom dijalogu i razmjeni gledišta s predsjednikom Eurogrupe, gospodinom Dijsselblomom. Dakle, kratka petominutna stanka. Hvala vam lijepa. imali So dear colleagues, good Dobro jutro, dragi kolege. Pozdravljamo ovdje Žurema Dijsselbluma, predsjednika Euroskupine, koji je došao ovdje na gospodarski dijalog i razmjenu gledišta o provedbi e, specifičnih preporuka za države i nedavnog paketa komisije o europskom semestru. Mi znamo da će sljedeći tjedan e, Euroskupina održati vrlo važan sastanak o tome. I naravno e, neka od tema iz tog paketa su važne za naš odbor, uključujući i naše sada vrlo poznate preporuke o e, ekspanzionističkom fiskalnom stalištu za europodručje, po pitanju kojeg sigurno postoje još mišljenja u ovom odboru ali po mojem mišljenju to vrlo važan korak unaprijed da nađemo zajednički agijeni pristup za fiskalnu politiku u europodručju, baš zbog toga što je fiskalna politika vrlo centralni dio politika koji se ne bi trebao previše oslanjati samo na monetarnu politiku. Naravno onda tu postoji i pitanje Grčke, Trenutno se vode rasprave o drugoj reviziji, ali isto tako i o e, podobljenim mjerama, to je vrlo važno. I stoga se veselimo podnosno razmeni s vama. I odmah vam predajem riječ e, za vaše uvodne izjave. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je ponovno govoriti ovdje pred odborom za ekonomska pitanja. U okviru našeg e, gospodarskog dijaloga ja ću u svojim uvodnim rečima reći nekoliko riječi o e, gospodarskoj situaciji, o onim temama na kojim je skupina radila protiv nekoliko mjeseci te što nas očekuje kao izazovi u budućnosti, kao što ste vi spomenuli gospodine predstavljajući u vašim uvodnim riječima. E, prognoza za jesen Europske komisije za 2016. godinu e, kaže da se i dalje nastavlja umjeren gospodarski oporavak. Vrlo hrabrujuće da će europodručje ući u e, četvrtu uzastopnu godinu općenitog rasta u zapošljavanju i u većim prihodima i to je povećalo privatnu potrošnju, s čime se još i dodatno podržava taj pozitivan razvoj. No, ipak ne možemo biti e, samo s time zadovoljni, unatoč tome što nezaposlenost pada i dodobno je na vrlo visokoj razini u nekim dijelovima euroskupine. Osim toga, e, postoje neka nazadovanja koje su uspećala rast, koji sada slabe, a i postoji sve veća neizvjesnost. Za europodručje to znači da je sada više nego ikad došao trenutak da e, pokušamo ostvariti autonomni gospodarski rast koji će biti održiv. Zbog toga se moramo e, usudoći na ulaganja, na dobru fiskalnu politiku te na e, gospodarske i socijalne promjene. Države članice imaju veliki interes u tome da preuzmu vlastitu odgovornost kako bi nastavili sa svojim programima reforme. Naravno, centralizacija može biti dio rješenja za neke od naših problema, a bankovna unija je jedan važan primjer toga, ali zasigurno to ne može biti e, samo, kao, samo kao takvo rješenje. Isto tako trebamo uskladiti našu politiku kako se ne bi e, prelile e, mjere iz jedne države u drugu u okviru monetarne unije. To je upravo i skupina radila u okviru tematskog razgovora o gospodarskom rastu i zapošljavanju. Taj razgovor se nastavlja na preporuke koje smo e, izdali državno članicama i cijelom euro području i s time pokušamo ubrzati e, put reforme tako što podižemo svijesti i što razmjenjujemo najbolje prakse o nekoliko političkih područja. U budućnosti ja mislim još i ojačati taj element e, međusobne razmjene najboljih praksi tako što ćemo e, imati i neke transnacionalne pokazatelje. E, kada se primjerice radi o nesolventnosti i održivim mirovinskim sustavima. Isto tako malo više pažnje posvetiti tome da gospodarski rast bude inkluzivniji nego dosad kako bi svi imali koristi od ovih reformi i od gospodarskog oporavka. dopustite mi da se sada okrenem pitanju fiskalnih politika. Konsolidacijski napori država članica sada pokazuju prve rezultate. Za 2015. godinu je Eurostat e, prošli mjesec izdao podatke koji ukazuju na to da na agregiranoj razini europodručja imamo 2,1% e, javnog duga naspram 6,2% javnog duga prije samo 6 godina. Očekujemo da će se još, da i pasti tijekom ove godine na 1,8%. E, isto tako se državni dug smanjuje i sada je na 94%, a u prognozi za jesen se predviđa da će, taj, da će ti pokazatelji dalje opasti postepeno. Naravno, to su e, srednje vrijednosti koje prikrivaju e, različitost u državnim članicama i dodatne mjere su potrebne u nekim državnim članicama kako bi održale zdrave javne financije, kako bi pojačali svoj kapacitet za apsorbiranje gubitaka. Zbog toga je važno da se e, ova fiskalna pravila koje smo usredotočili dalje provode i to konstantno kako bi se postala veća stabilnost za europodručje. Euroskupina će se osvrnuti na nacrte proračunskih planova na našem sljedećem e, sastanku 5.12. u okviru naših redovnih sastanaka i razgovora. E, zabilježio sam preporuku Europske komisije s kojom se traži fiskalno proširenje u e, iznosu od 0,5% BDP-a područja. Dopustite me kažem nešto o toj inicijativi. Kao prvo što se tiče naše zajedničke vjerodostojnosti moramo biti koherentni u onome što radimo i što činimo. E, fiskalni zahtjevi koji se nalaze u specifičnim preporukama za pojedine države temelje se na e, paktu o stabilnosti i rastu. Mi smo se složili o tim e, specifičnim preporukama ranije ove godine i njih treba odraziti u nacrtima proračunima za iduću godinu ali to će biti jasno drugačije od ove fiskalne ekspanzije koju sada Europska komisija predlaže. Kao drugo, e, institucionalna odgovornost je su tako ključnog značaja. Europska komisija ima vrlo značajnu ulogu kada se radi o tome da se sve države članice pridržave onoga što smo se usuglasili u okviru pakta o stabilnosti rastu, što znači da svi proračuni posebno tijekom vremena moraju e, doći u stanje teže. Sada se vodi rasprava o fiskalnim poticajima, trebaju li države članice trošiti više. E, ako postoji fiskalni prostor, onda je to moguće, može se ulagati u infrastrukturu, to je jako dobro došlo u nekim državama članicama, a sa komisija ima mandat e, da izda preporuke o fiskalnom stajalištu, ali te preporuke nisu obvezujuće. E, I korištenje fiskalnog prostora i dalje ostaje u rukama pojedinih država članica. Sljedeću temu koju bih htio spomenuti je bankovna unija. To je područje gdje smo stvarili velik napredak u proteklih nekoliko godina. Jedi, Odbor za jedinstvu sanaciju je postao operativan ove godine i nadopunjava mehanizam koji je sada uspostavljen na dvije godine. Sve države članice su sada u potpunosti e, implementirane BRRD, te su ratificirale međuvladin sporazum o e, jedinstvenom fondu za sanaciju a financijske sredstva koja su potrebna za taj fond, e, što se tiče toga, sve države članice u tome će uskoro potpisati e, nacrte, samo četiri države članice još nisu to dovršile i rade na tome. To je pripremilo put za tehnički rad vezan uz zajedničke zaštitne mjere o jedinstvenom fondu za sanaciju banaka, to je što moramo još dovršiti. Ja smatram da je dobro funkcionirajuća bankovna unija važan preduvjet za e, dobro funkcioniranje e, naše monetarne unije. Želimo produbiti EMU, želimo dovršiti bankovnu uniju i to bi trebali biti naši glavni prioriteti zajedno sa e, Unijom kapitalnih tržišta. E, EDIS te e, dobre zaštitne mjere za jedinstveni mehanizam za naciju su vrlo važne i trebamo raditi dalje na posizanju jednakih uvjeta za sve i veselim se danjem radu zakonodavaca vezano uz nedavne pakete Europske komisije koje je ona iznijela u vezi s ovih tema. Zatim na kraju dopustim da kažem nekoliko riječi o e, stanju u Grčkoj. Od kad smo u veljači e, održali posljednji gospodarski dijalog, dobro je napredak postignut. E, Grčka je uspjela završiti programe i prvu reviziju, a u skladu te prve revizije Grčka je provela čitav niz vrlo impresivnih političkih reformi koji su bili dogovoreni u sklopu tog programa prošle godine. Na sastanku Euroskupine 24. svibnja dosegli smo ono što bih ja nazvao okvirnim sporazumom o mjerama za e, održavanje duga. To uključuju, kratkoročne mjere gdje smo gotovo gotovi sa tehničkim radom kako bi se to namoglo moglo e, sada pa do sredine 2018. do kraja programa provesti. Isto tako smo predvidjeli da će daljne mjere za dug trebati e, provesti srednoročno i dugoročno i e, to e, naravno ovisi o dobrom završetku e, ovog programa za 2018. godine. Grčka je kontinuirano opredjeljenja u ostvarivanju ciljeva tog programa što će dopustiti da MMF iznese prijedlog odboru da Grčka ponovno može sudjelovati u svim drugim programima i nadam se da ćemo uskoro dobiti izvješće od eh, tijela vlasti, od institucija, te se nadam da će se na razini eh, osoblja postići sporazum, ali do sada je postignut velik napredak što će dopustiti u skupini da vodi eh, dublji razgovor o kratkoročnim i sredoročnim mjerama za ustavljivanje duga. I sada sve sa našim pitanjima. Hvala vam lijepa gospodine Dijsselblume na ovim vrlo opširnim uvodnim izjavama. Spomenuli ste niz važnih tema i siguran sam da će se sada kolega još i dublje osvrnuti na neke od njih. Naravno, specifične preporuke u podržavama su bile različite, ali doveli su do dosta negativnog fiskalnog stajališta a u trenutnom makroekonomskom okviru i kontekstu postavlja se pitanje je li to ispravna stvar. I stoga ja mislim da preporuke komisije koje nisu pravno obvezujuće su ipak vrlo pozitivna stvar. No da vidimo što će reći naši kolege. A Estede Lange je prvi govornik. Hvala, ja govoriti engleski, pokušala sam govoriti nizozemski, ali shvaćam onako da će predsjednik Euroskupine odgovoriti na engleskom. E, htjela bih nešto reći vezano uz preporuke za države članice i komentare komisije vezano uz ekspanzivnu fiskalnu politiku. Hvala vam na komentarima, pažljivo sam e, slušala i nizozemskog ministra koji je rekao na radiostanici da je apel za ekspanzivnijom fiskalnom politikom da se to temelji na krivoj analizi povjerenika Moskovicija. On je rekao da također govori u vaše ime. Možete li potvrditi da je to stvarno slučaj Osim toga, jedan liberalni izvor u europskim medijima tvrdi da on čak pokušava dobiti vaš posao, ne u Nizozemskoj nego u Europskoj uniji. Na dobro, ostavit ću to pitanje sada po strani. Moje pitanje je sljedeće. Slažete li se s, tom, s tim tumačenjem da nije bilo mudro tražiti ekspanzivnu fiskalnu politiku Povjerenik Moskovici je navodno pokazao da se komisija želi udaljiti od statističke e, agregirane politike e, prema pokušaju da postoji ministar za financije. Slažete li se s tim tumačenjem? Imam jedno pitanje vezano uz EDI, znam da se vi zalažete za to. Mislite li da će ovaj paket mjera za smanjivanje rizika biti dovoljan ili to dovoljno za daljnje korake i koliko se daleko uopće može ići, imajući u vidu pitanja kao što su e, izloženost državnog duga i da ta pitanja još uvijek nisu riješena? Hvala, da, poznato mi je bilo pitanje. Naime, znao sam da će mi netko postaviti pitanje vezano uz ministra financija. Nisam očekivao da će to baš biti prvo pitanje danas. Eurozona nema jednog ministra financija, nego ih ima 19 koji se zajedno okuplju na sastanku Euroskupine. Mislim da ovdje treba precizirati da Europska komisija ima puno pravo iznositi preporuke čitavoj Eurozoni, to se također može odnositi i na agregiranu fiskalnu politiku, da kako može se postaviti pitanje je li to suštinski prava preporuka. Neki bi rekli da je sada faza u kojoj se nalazimo u ekonomskom ciklusu e, takva da u nekim zemljama ne bi bilo pametno e, imati dodatne fiskalne poticaje Međutim, mi možemo dakle razgovarati o tome iz ekonomske perspektive u Euroskupini, no ne mislim da je dobro postavljati pitanje i dovoditi u pitanje e, pravo komisije da daje takve preporuke. Ja uistinu podržavam rad komisije i znam koliko je važno da komisija bude vrlo stroga u tome da se primjenjuju pravila pakta, a ukoliko postoji sukob između toga da se primjenjuju pravila pakta i e, savjeta vezano uz fiskalnu politiku, onda je situacija složena. A vi e, možda to takav e, jedan primjer. dakle, ako je situacija takva da zemlje trebaju koristiti ekspanzivnu fiskalnu politiku, ono što se meni čini važnim jest da komisija i dalje insistira na tome da se pridržavaju pravila, jer dugoročno želimo da proračuni budu uravnoteženi, što trenutno još nije slučaj u potpunosti. Dakle, to je to su rasprave kakve vodimo u Euroskupini. Da, e, Nizozemski ministar financija uvijek govori moje ime, međutim ja ovdje sjedim u svojstvu predsjednika Euroskupine. Spomenuli ste i EDIS. Da, vjerujem da EDIS i Common Backstop, da nam to treba kako bismo dovršili bankarsku uniju. Isto tako trebamo inzistirati na tim mjerama za smanjenje rizika rješavaju se neka nasljeđena pitanja i problemi u bankama. Neki su zbog toga nervozni, međutim ja mislim da je to dobro jer se sada stvari konačno rješavaju. Što se tiče sveobuhvatnog paketa mjera povjerenika Dombrovski sa vezano u smanjenje rizika, čini mi se da je to kvalitetan paket. Mi ćemo o tome razgovarati na sastanku ministara gospodarstva i financija na Ekofinu. Ja mislim da bismo čak trebali biti ambiciozni u nekim stvarima. No, mislim da je ovo jedan dobar paket mjera. Mi smo morali stvariti određene pomake u, eh, u ovom području smanjenja rizika. Zatim imamo Common Backstop i EDIS i u tom smislu mislim da nam treba jedan cjeloviti pristup. Ja sam u više navrata inzistirao na tome da za financijsku i monetarnu stabilnost e, moramo imati bankarsku uniju. To je uistinu jedan ključni korak, možda i najvažniji korak u području suradnje u Europskoj uniji i dakle ta bankarska unija mora biti postavljena na čvrstim temeljima jer mi e, vrlo često u Europskoj uniji osnivamo nove institucije, nove strukture. Međutim, e, često se događa da one nisu na snažnim temeljima i onda e, se dogodi kriza i znamo svi što onda kako to završi. da, vi biste u teoriji mogli imati suficit proračunu jer je definirana gornja granica, ali ne i prag. Tako da biste zapravo mogli imati situaciju u kojoj postoji fiskalni suficit i onda nije jasno zapravo koliko je to, e, kada je to taj fiskalni deficit prekomjeran, e, suficit prekomjeran. Gospođa Beres, hvala. Vi ste rekli da je važno da dovršimo projekt u kojem smo krenuli, Mislim da je također bitno da se to dovrši u razumnim rokovima i to da to budu što kraći rokovi jer inače radimo premalo i prekasno. Vi ste govorili o paktu o stabilnosti i o analizi agregirane fiskalne politike na razini Europske unije. Smatrate li da niti jedna država članica nema prostora za ekspanzivniju proračunsku politiku jer ovih 0,5% e, koliko je predložila komisija se ne može primijeniti na sve države članice nego samo za one koje imaju dovoljno prostora da povećaju proračunske rashode. Imam još jedno pitanje za vas. E, spomenuli ste situaciju u Grčkoj. Osim e, rasprave među stručnjacima, analize MMF-a i druge revizije plana, a to su važne faze u ovom procesu, postavlja se i još jedno pitanje, a to je kako ponovno uspostaviti ozračje povjerenja što bi omogućilo nastavak gospodarskog rada, rasta i povratak ulaganja. Ne mislite li da svi očekuju jasan znak vezano uz dug kako bi se e, ponovno postigao gospodarski oporavak i rast u toj zemlji. Dakle, kao prvo, vezano uz proračunske rashode, ima nekoliko e, država članica koje su zapravo iznad svojih srednjoročnih proračunskih ciljeva, tako da prema pravilima pakta one mogu povećati rashode. I ja bih rekao da ima smisla da se više troši na infrastrukturu, na obrazovni sustav i na povećanje budućeg potencijala za rast. A činjenica je da zemlje sada postižu dobre gospodarske pokazatelje, ne znači da će to e, da će se ta situacija držati i u buduće, tako da je dobro imati, dakle, ulagati u budućnost. Dakle, temeljem pravila pakta e, postoje pragovi, e, međutim ne postoje gornje granice. Ako nam se ne sviđaju ta pravila, onda ih treba mijenjati. Prema tome, Europska komisija ima različite ovlasti kada je riječ o pravilima pakta o stabilnosti, a isto tako ima E, različite ovlasti kada je riječ o potrebnoj fiskalnoj ekspanziji. Naime, u pravnom smislu je struktura drugačija. I u ekonomskom smislu se postavlja pitanje e, kakva su ulaganja potrebna pojedinim zemljama i u kojim razmjerima. Mislim da to morate uzeti u obzir i komisija to treba uzmeti u obzir. Njihovo stajalište i njihova odgovornost je različita ovisno o tome ispunjava li e, zemlja srednjoročni proračunski cilj ili pak postiže više od onoga što je zadano. Da, slažem se s vama. Dakle, ja uopće ne osporam činjenicu da postoje preporuke. Mi ćemo razgovarati u Euroskupini o tome ima li to smisla i vidjet ćemo kako će ministri na to reagirati. E, naime, kako će reagirati oni ministri koji smatraju da se njih to tiče. Dakle, ja uopće ne osporam činjenicu da je komisija to predložila, no mislim da bi komisija trebala e, zapravo analizirati vlastite ovlasti u tim područjima. Što se tiče Grčke, pitanje povjerenja je ključno, a održivost duga je sastavni dio toga. A ako Grčka i grčki narod te poslovna zajednica nemaju mogućnost da u buduće otplaćuju dug, onda će to e, uticati na buduće, e, buduće dakle rashode na ulaganja. Kao što znate, mi smo već krajem 2012. poduzeli čitav niz mjera. Obvezali smo se da ćemo učiniti više na sastanku Euroskupine u Svibnju. E, dakle, 5. prosinca ćemo čuti izlaganje o tome na Euroskupini i mi smo se obvezali da ćemo još nešto poduzeti na kraju programa. Međutim, kao što znate, postoji E, načelo uvjetovanosti, što znači da obje strane moraju biti predane tom procesu i e, dakle i zemlje e, koje dakle su zajmodavci moraju pokazati opredjeljenost prema Grčkoj, ali i grčka vlada isto tako mora pokazati da neće dopustiti da izgubi kontrolu nad situacijom, da će nastaviti graditi snažne institucije i solidno gospodarstvo. E, mislim da su potrebne obje strane kako bi se ponovno izgradilo povjerenje. Hvala, Joakim Starbati. Gospodine predsjedniče, ono što ste vi rekli uvijek čujemo u Europskom parlamentu da se gospodarski rast polako razvija, ali da nije još održiv, da su se proračunske situacije poboljšale, ali da nisu stabilne, a Grčka se nalaze na putu ka strukturnim reformama, to čujemo iz godine u godinu. Ostaje činjenica da je europodručje ono područje koje raste najslabije na svijetu i svi znamo razloge za to. E, to je valuta euro. Euro je podcijenjen za Njemačku i od 2000. do 2016. godine smo udevetorostručili suficit proračuna. Imamo najnižu stopu nezaposlenosti u proteklih 25 godina, imamo e, e, tečaj, koji je za nas prenizak i e, zapravo provodimo politiku da pretvaramo naše susjede u prosjake, dakle da na, leđima drugih nalazimo rast za sebe. A to je zapravo ono što se i htjelo postići unutar europodručja. To je zasavni dio dizajna. I sada čujem da se situacija može poboljšati tako što se smanji konkurentnost Njemačke, dakle kada bi ona učinila jednake pogreške koje su učinile one druge države prije nje, koje su sada u poteskoćama, ali tako se smatra da će onda se moći postići teža u europodručju. Vjerujete li vi da se ovdje u Europskom parlamentu polazi od toga da smanjenje ili pogoršanje njemačke konkurentnosti pomoću internih mjera e, može riješiti situaciju u europodručju. Smatrate li da će onda doći do velikog zamaha u gospodarskom rastu e, u zaduženim državama? Hvala vam na pitanju. Prije svega htio bih reći da postoji jedan trend, i to ne samo u Europi nego i u svijetu, a to je trend politike koja se natemelje na činjenicama. Ako vam se ne sviđaju činjenice, naprosto možete izniti e, tvrdnju suprotnu činjenicama. Čitav niz zemalja u e, eurozoni bilježi snažan gospodarski rast. U prosjeku e, stopa iznosi, stopa rasta iznosi 1,6%, to je vjerojatno bila preniska procjena, mislim da će biti više ove godine, a deficit će se smanjiti ispod 2%, govorim o dakle prosjeku u eurozoni, to su naprosto činjenice i ne govorim to zato što želim prikazati e, situaciju više ružičastom nego što to jest. Dakle, e, imamo li najniže stope rasta u svijetu? Ne, to nije istina, ne znam zašto to kažete što to tvrdite, ali to naprosto nije točno. Ja znam da biste vi rado da to možete reći, jer onda biste u sljedećoj rečenici rekli da je za sve kriv euro. Ali vi zapravo kao Josef Stiglic pokušavate sve probleme europskih eh, država svaliti na euro. Ne mislim da je to dobra analiza. Mnoge od naših zemalja imaju problema s konkurentnošću. Imali smo veliku krizu u financijskom sektoru, još uvijek izlazimo iz nje, još smo u procesu e, dakle obnove bankarskog sektora, no mislim da e, svi ti pokazatelji idu u pravom smjeru. Želite li svu krivicu svaliti na euro u redu. E, monetarna i financijska stabilnost e, prije eura nije baš bila tako sjajna u Europi prije eura, ali čini se da svi imamo kratko pamćenje. Hoćemo li poboljšati situaciju ako Njemačka izgubi na konkurentnosti? Naravno da ne. Ne mislim da je eurozona zatvoren sustav u kojem postoje ili gubitnici ili dobitnici i da možemo imati programe oporavka u nekim zemljama samo ako drugi izgube na konkurentnosti. Njemačka industrija u velikoj mjeri izlazi izvan izvozi izvan eurozone. Zato ne mislim da je to pravi pristup ovom problemu. Zajedno i e, individualno možemo snažiti konkurentnosti. To je proces koji je u tijeku, a taj proces je vrlo zahtjevan zato što smo e, prošli kroz tešku krizu. Dakle, držimo se činjenica, postoji razlog za da budemo optimistični i postoji razlog da ostanemo na putu e, gospodarskog oporavka. Osim toga, broj godina kada je Njemačka iznad 3% u posljednjem desetljeću nije toliko negativno utjecalo na konkurentnost i to je zapravo doprinjelo provođenju vrlo teških reformi. To su činjenice. E, dobro jutro, ja ću također govoriti na engleskom, znam da ćete mi onako odgovoriti na engleskom. Imam jedno pitanje e, o dakle, izjavi komisije. Dakle, da bi trebale, da bi zemlje koje imaju e, fiskalnu mogućnost potrošiti više od 0,5% BDP-a, to su Luksemburg i Njemačka i Nizozemska. Kao što znate, izračunato je da ukoliko te zemlje iskoriste maksimalno preostali fiskalni prostor, a pridržavaju se pravila e, pakta o stabilnosti, da će moći samo e, da neće moći iskoristiti tih 50 milijardi koliko je komisija spomenula, Slažete li se da komisija pretjeruje kada kaže da bi trebalo uložiti dodatnih 50 milijardi eura? I moje drugo pitanje tiče se jedne izjave, nedavne izjave e, njemačkog ministra financija, gospodina Šojbla. On tvrdi da bi e, provedbu fiskalnih pravila trebala voditi jedna neovisna agencija e, gdje ne postoji sukob interesa. Imajući u vidu da je komisija odlučila da ne provodi pravila pakta o stabilnosti u najnovije vrijeme, zanima me vaše mišljenje o tome, bili neovisna agencija bila u boljoj poziciji da preuzme ulogu e, provedbe. Što se tiče vašeg prvog pitanja, e, dakle je li komisija pretjerala u toj izjavi. E, dakle, između preporuka e, vezano uz fiskalnu politiku i pridržavanje pravila pakta o stabilnosti postoji određena tenzija, dakle ne možemo imati jedno i drugo. Ako pogledate kako je sastavljen pakt o stabilnosti i koje su zadaće komisije, vidjet ćete da je njihova, da je prva zadaća komisije da se pobrine, da se E, primjenjuju pravila pakta o stabilnosti jer je to pravni okvir koji drži eurozonu na okupu. Ja ne govorim to zato što sam ja kalvinist iz Nizozemske, zapravo ja sam katolik, kao što mi je vjerojatno poznato, no neovisno o tome ja se zalažem za to zato što mi je na temelju iskustva iz prošlosti poznato koliko je važno očuvati vjerodostojnost pakta o stabilnosti i rastu. I postoji, dakle, e, taj trend da se pridržavamo pravila u dobrim vremenima, a onda u teškim vremenima tek, dakle, tek u teškim vremenima shvaćamo koliko je važno da se pridržavamo pravila. Što se tiče pitanja o neovisnoj agenciji, spomenut ću izvješće petorice predsjednika, mi smo rekli da mora postati neovisni e, fiskalni odbor u eurozoni koji bi dao ocjenu e, stanja nacionalnih proračuna u smislu pridržavanja pravila pakta, dakle da se zapravo ustanove činjenice, a onda komisija na temelju objektivno utvrđenih činjenica može ispuniti svoju zadaću, a to je zadaća provedbe e, pravila e, i prisiljavanja država članica da se pridržavaju pravila. Dakle, to je pristup koji je sadržan u izvješću petorice predsjednika. Ja se i dalje zalažem za taj pristup. Dakle, fiskalni odbor je osnovan. E, dakle, oni su u nadležnosti komisije. Pitanje je jesu li e, neovisni, no mi ćemo E, u prosincu po prvi puta e, ugostiti predsjednika fiskalnog odbora pa ćemo čuti od njega kako on gleda na zadaće fiskalnog odbora i dakle na koji način namjerava ustrojiti rad tog odbora. Ima li još pitanja? Imam još jedno pitanje. Prošlog tjedna je gospodin Giorgio bio tu e, u našoj skupini za financijsku pomoć i on nam je rekao da je da je u Elstatu bilo nekih problema. Ja vjerujem da su sada statistički podaci koji dolaze iz Grčke u potpunosti pouzdani. E, da, to nam je sad rekao čelnik Eurostata. Morate biti oprezni e, kada pitate političara jesu li statistički podaci pouzdani i možemo li im vjerovati. Kao što sam rekao, to može ugroziti neovisnost naših agencija koje se bave prikupljanjem statističkih podataka. Dakle, nije na meni da to ustanovi, mislim da je na Eurostatu da ustanovi obavljaju li e, nacionalni uredi za statistiku e, dobro svoj posao. Dakle, kada bih ja rekao da je Nacionalni ured za statistiku dobar ili da nije dobar, vi biste mi odgovorili da sam ja političar. Dakle, nemojte da političari budu zaduženi za pitanja statistika. E, mi moramo imati visoko kvalitetne statističke podatke i e, na temelju toga možemo imati političku raspravu. No, mislim da se trebamo držati činjenica. Dimitrios Papadomoulis e, Budite ljubazni, svi stavite slušalice, ja ću govoriti grčke. Prije svega, dozvolite da informiram kolege koji su ranije pitali. Prije tjedan dana Govorim, odgovaram gospodinu Dajsoblomu. Imali smo gospodina Amaha, šefa Eurostata iz Njemačke i pitali smo ga o kakvo oči javnih, podataka o Grčki danas i on je rekao da je došlo do velikog napretka i da u usporedbi sa onim što se događalo u prošlosti stvari se više ne događaju na taj način i on je rekao da je da postoje neke strukturne slabosti kao i u svim drugim državama, ali ne sa političkog aspekta. Dakle sada kada zaista moramo imati povjerenja u Grčku, e, ne bismo o tome trebali razgovarati. Gospodine Dijsselblom, dobrodošli u ovaj odbor. Ja sam pažljivo slušao sve ono što ste rekli pozitivno o Grčkoj, rekli ste o napretku koji se dogodio u veljači, govorili ste o mjerama koje su poduzete da se i dalje izgrađuje povjerenje i rekli ste da će do 5. prosinca nadat će nadati se sporazumu sa poslovnim subjektima. Molim vas, sjetite se mita o Sizifu. Grčki su napravili žrtve i žele da i, drugi ljudi eh, preuzmu svoje obzove. Gospodin Dragi je govorio o pozitivnom razvoju događaja koje ne treba zanemariti, već da, da pače, treba profitirati od njega. Pitanje za vas, gospodine, što možemo očekivati od eure eh, skupine 5. Eh, prosinca kada se bude govorilo o E, za okruživanje druge skupe obveza e, za ublaženje dugova Grčke, odnosno kakvi će biti viškovi do 2018. godine. Imamo IMF koji poziva na drastične mjere za ublažavanje duga i kratkoročno i e, srednjeročno i također traži manji primarni višak za Grčku kao što mm, možemo vidjeti da e, će dovesti do održivog razvoja u Grčkoj. Što vi kao Euroskupina možete, možete poduzeti da se sporazumite sa Međunarodnim monetarnim fondom o ove dvije točke? Hvala. Hvala što možemo očekivati 5. prosinca. Čućemo od institucija i nadamo se da će doći do sporazuma. Dio toga su neke velike reforme, a jedna se e, tiče tržišta rada. Mislim da je to jedno vrlo važno pitanje. Moramo imati čvrsto tlo kako bismo imali dobru raspravu. Drugo, moramo razgovarati o nekim elementima koji, koji su još uvijek otvoreni iz prethodnih sporazuma. Prvo je primarni višak, postoji fiskalna putanja koja od e, Grčke e, zahtjeva određeni višak i oni su na dobrom putu. E, govorimo sa o srednjoročnom razdoblju, a koliko je to srednjoročno razdoblje? To je jedno pitanje, mislim da će se to o tome razgovarati u, Euro skupini Međunarodni monetarni fond kaže da to Grčka ne može održati dugo vremena, a drugi kažu da, to mora, da je to potrebno obzirom na činjenicu da Grč Grčka mora udovoljiti e, paktu stabilnosti, a to će zahtijevati vrlo velik primarni višak. Ne možemo sada odlučiti, ne bi bilo zakonsko Grčko e, odriješiti tih obaveza prema paktu Znači imamo jedan realistični put naprijed, kažem realističan jer Međunarodna monetarni fond je, je upravo kad kaže da je 3,8% na dulje vrijeme jako veliki zadatak, velika zadaća i moramo biti e, realistični. To će također odlučiti kakav eh, je eh, odnos u pitanju duga na, dugoro, na duge staze. Kao što sam rekao, Čućemo od ISM-a e 5. prosinca kakav je to kratkoročni paket koji oni mogu napraviti unutar svog mandata i što će to donijeti. Mi smo optimistični. Imamo već za 2018. E, nekoliko dodatnih mjera, Međunarodni monetarni fond e, će vjerojatno postaviti pitanje koliko smo odlučni to napraviti, to je pošteno pitanje, o tome ćemo razgovarati na temelju toga mislim da je i MMF je spreman e, preuzeti obvezu i mislim da ćemo, kao što je Mario Droge rekao, moramo graditi konstruktivno na ovoj pozitivnoj atmosferi koji sada imamo e, moramo ići korak po korak to je moj stil korak po korak neki žele možda napraviti brže, neki se uopće ne žele micati s mjesta, moramo ih malo gurnuti. Morat ćemo se kretati naprijed korak po korak. Hvala. Spengigold. Još jednom vas pozdravljam i želim dobrodošlicu. Prije svega bih želio reći da se potpuno slažem s vama da ne treba samo o euro kriviti za spori rast. Radi se o nedostatku koherentne ekonomske i financijske politike u eurozoni, a to mora ići zajedno sa zajedničkom valutom i stoga moramo e, vidjeti da vaša bajka e, uspješnih mjera e, mora se ugledati u, u svijetlu ECB-a i niskih e, kamatnih stopa koja ugrožava naše osiguranje, naš penzijani sustav uključujući i nizozemski penzijani sustav, kao i e, banke koje su orijentirane prema gospodarstvu. Znači nema politike koja bi bila zajednička i dobro je da komisija želi poći jedan korak naprijed sa zajedničkom fiskalnom politikom. Moje prvo pitanje je hoćete li vi to podržati ili ne? E, iz vaših e, uvodnih riječi to nije bilo jasno. A i drugo, nizozemska vlada da bi mogla nešto napraviti kako bi poboljšala koherentnost zajedničke fiskalne politike eurozone tako da prestaje e, E, ugrožavati mjere e, za e, poreznu konkurenciju u Europi. Vi ste napisali pismo nizozemskom parlamentu i tražili ste petogodišnje odlaganje direktive za izbjegavanje poreze E, nizozemska vlada protiv CCTB-a i željela je smanjiti poroze za suradnju i također vi kasnite sa implementiranje e, odluke za patentne e, patentne, to ste već trebali napraviti, ali sada ćete to napraviti tek sljedeće godine. No, koja je, što će napraviti eurozona kao skupina da bi urazumila nizozemske ministre? To bi ja htio znati. Radi se o samo jednom čovjeku i to je dobra vijest. Prvo pitanje, što je, kako je bilo moje mišljenje o preporukama za e, fiskalnu politiku eurozone? Ja mislim da treba reći što to e, izraziti činjenice. Neke države imaju fiskalni prostor i mogle bi iskoristiti taj fiskalni prostor za mudre investicije, ali jedna nacionalnim vladama da odluče do koje mjere žele investirati i kako žele investirati. Mislim da će s vremenom a sada se to brzo odvija, da će sve više zemalja biti u toj poziciji, u poziciji kad mogu razgovarati više o budućim investicijama a ne o tome kako da riješi probleme e, koje su proizašle iz krize. I to je dobra novost, ali je to na državama članicama. Drugo, pitali ste o porezima. Oprostite, žao mi što ste toliko e, razočarani kao predsjedatelj Ekofina posvetili smo jako puno vremena sporazum o etetu, možda vam se ne sviđa, možda vam se čini da nije išao dovoljno daleko, ali je to veliki korak. I drugi dio, ETA dva, je nešto o čemu će se razgovarati o prosincu. Vjerojatno ćemo u prosincu na Ekorfinu postići dogovor imali nizozemska vlada želja po tom pitanju? Naravno, svi. Ali želite to e, primijeniti pet godina kasnije, kao što ste pisali nizozemskoj vladi ono što vi sada kažete nije koherentno s onim što kažete vašim kolegama u nizozemskom parlamentu. Da li želite odgoditi, e, primjenu? Želim da do sporazuma o tim mjerama dođe u e, presincu i to će imati velike učinke u nacionalnim poreznim zakonima i kao što znate kao nizozemski ministar ja ću tražiti to vrijeme kao što su druge zemlje tražile tranzicijsko razdoblje za druge elemente. To je tako. Ponekad vam treba više vremena za implementaciju kako biste napredovali u određenom području. Ali petogodišnje odlaganje znači da vi e, nastavite e, sa profitima transakt, e, e, nijedna transnacionalna kooperacija treba pet godina za restrukturiranje. Oprostite. ja sam nizozemski ministar financijska. I nizozemci tako govore u nizozemskoj, dakle ja se usuđem tako govoriti. To, Radi se o vremenu, o vremenu koje imate. Nemam nikakvih problema sa time da ja ću kao ministar financijska nizozemske reći što se tiče implementacije, vidjet ću što će dogoditi u pro, prosincu. Ja već nekoliko godina nastojim postići na napredak. Vi me možete kritizirati, znam kako vi to u nizozemskoj volite. Nastavit ćemo raspravljati, ali vjerujem da će doći do napretka. Hvala. FDD, Beatrice von Stock. Hvala. Javne financije i eurozona su još uvijek u neskladu. Mislim da se to e, slažemo i deficiti ide od 1,8% na 1,5% sljedeće godine i to zvuči bolje nego što zapravo jeste. Rast, dug, deficit, oni su svi povezani međusobno i E, pakt o stabilnosti je zlatno pravile koje će održati javne financije stabilnima. Ako imate dodatne dugove, to će povećati e, dugovanje kao udio u BDP-u a to se može smanjiti samo dodatnim rastom. To je jedini način kako možete uravnotežiti stanje u svojim knjigama. Ako imate 3,6 e, povećanje duga, onda morate imati e, povećanje od 5% BDP-a kako biste kompensirali taj dug. To je problem koji imamo u eurozoni. U 2016. godine imali smo 96% BDP-a što znači da je deficit bio 1,8%, a to znači da je trebalo doći do rasta od 2%, a to također znači da bi povećanje trebalo biti barem tako velika, no potencijali rast je samo 1% za eurozonu. Ako e, pogledamo E, web stranicu Europske e, banke, tu e, izvršni odbor kaže da internacionalne institucije trenutno procjenjuju da je stopa rasta biti ispod 1% u eurozoni. Dakle, potencijalni rast je manji od 1%, Drugim riječima, eurozona je već u užasnom stanju i u kratko vrijeme situacija se može još i pogoršati prema tome že možemo eh, očekivati da će vanjski eh, sustavi imati u utjecaj na talijanski bankarski sustav i dovesti do referenduma u Italiji. Moje pitanje je sada, ne biste li željeli da vam je posao neki drugi, da budete na nekom drugom radnom mjestu? Ne bi li vam bilo bolje? Evo, opet to je tema E, gdje moramo e, razumjeti činjenice da bismo znali gdje smo. Možete reći da potencijalni rast u europskoj zoni nikad neće biti 1%, no europski e, velika skupina zemlja je sada oko 1, a neke zemlje zaostaju otprilike 1%. No, uglavnom sve zapravo premašuju taj potencijalni rast koji ste vi naveli. Što to znači? Deficiti padaju brzo i e, velika, većina zemlja dosiže svoje ciljeve u sljedeće dvije godine i većina zemlja će moći više investirati negativne strane koje su, do kojih su dovele, dovele fiskalne krize će se sad e, e, pretvoriti u pozitivne stvari. Vidjet ćete da će dug padati u sve više zemalja. Da, to zahtjeva vrijeme i ako imate krizu ravnoteže potrebno je vremena da se e, oslobodi duga. Tu nema brzog rješenja. Ako imate brzo rješenje pomozite mi. Nema brzog rješenja za dugove. Da bismo osigurali za sebe sebe bolju e, poziciju kako bismo imali bolji financijski sektor, način kako je e, financijski sektor opteretio države dugom, to se neće više dogoditi, imat će veću otpornost u gospodarstvu, u našim budžetima, imat ćemo veći kapacitet za apsorbiranje e, šokova budućih problema. Nema brzih rješenja za dug, moramo poboljšati naše proračune i gospodarstva i moramo se pobrinuti da dug i nominalno i kao postotak BDP-a počne padati i to se već događa, to već vidimo da se događa. Hvala. Poručujem da pročitate članak 126 koji se bavi upravo ovime, upravo deficitom i vrlo E, jasno izražava ono što je gospodin Dajsemblom rekao. Geren Enenmans, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine Dajsemblom. Želje, bih pitati što ste mislili u dva intervjua koje ste dali prošli tjedan, jedan za e, OTL, televiziju, a drugo za novine Trao što se tiče RTL-a i intervjua koje ste dali tamo, rekli ste da nizozemska vlada je u, u se bavi mogućnošću da, odnosno razmišlja o tome da euro neće preživjeti. Mi smo u otvorenoj demokraciji i bilo bi korisno da nam kažete koji se model predviđa? Je li, da li ćete se vratiti na guldene? I možete li nam dati neke podatke ili dokumente na kojima ste temeljili e, svoje pripreme za ovaj post europski period. A onda za novine ste u intervju rekli dali kvalitetnu definiciju vaše uloge i rekli ste da se čini da se više čini da će doći do, e, do porotka Guldena i Njemačke, nego Lire. To je zapravo kvalifikacija koja zapravo pravi regionalne razlike i govori o važnosti odločene valute. Meni se čini da kao predsjedatelj eurozone možda nije bilo mudro od vas to reći, jer ako kažete da imamo jedan strogo standardizirani ekonomski model kojim se stabilizira euro, ono što vi kažete ovdje je da to mora biti ili nizozemski ili njemački model. Nisam baš sigurna da je bilo mudro od vas da to kažete. Hvala što čitate sve moje intervjue. To je moj posao. To je vaš posao. onda bih ja jako volio svoj, eh, da, da, budem, da imam vaš posao. E, prije svega ne prepoznajem prvi citat iz intervjua RTL-u gdje se govori da omoguće se da euro neće preživjeti. E, prvo, ja nisam bio ministar u tom trenutku i ako mi kažete, ako me pitate koji su bili modeli o kojima se razgovaralo ili koje su bile alternative, Evo, ovo ste rekli i gospodin citira na nizozemskom. vi ste rekli da uvijek ste govorili da želite eurozona ostane, da euro bude jedina valuta. Čini se da ste se bavili razmišljanjem e, o tome što će se dogoditi ako to ne bude. Evo, to je na televiziji, imamo to zabilježeno onda to pokazuje moju odlučnost da zadržim eurozonu ne oštećeno mi da bude jedinstvena i da ojačamo ono što imamo, da gradimo na tome, a da ne razgovaramo o tome e, o čemu smo eventualno razgovarali u prošlosti. Što se tiče dubinske krize u eurozoni, mnoge su se vlade pitale kako će se stvari odvijati, što će se dogoditi, što... ali to nikad nije bilo na vrhu razmišljanja bilo ove ili prošle nizozemske vlade. usput to je jako stari intervju. E, pitam se koliko starih intervjua ćete još potegnuti i pitate me nešto o njima. Što se tiče euro, e, valuti euro, ja kad govorimo o euro, govorio sam o vrijednosti stabilne e, valute koje se vjeruje i u tom smislu ja sam euro sporedio sa nekim starim valutama. Ne radi se o njemačkom modelu za eurozonu ili nizozemskom modelu ili bilo kojem drugom modelu mi smo uspostavili zajednički model, a dio toga temelji se na fiskalnoj stabilnosti i snazi, a dio toga e, bavi se makroekonomskim neravnotežama na nacionalnim razinama. Dio toga je zajedničko monetarno stajalište. To je model koji smo izabrali, a ne neki pojedinačni model. Hvala. Ludek Nivermajer. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim se referirati na jedan, e, jednu točku vašeg radnog programa, to je internacionalna dimenzija. Imam nekoliko pitanja, prije svega kakvi vanjski rizici za eurozonu i razvoj europske ekonomije vidite. drugo, kakav je pristup Europskoj administraciji u svezi sa ugovorima e, za trgovinu i trgovinu sa Kinom i treće kako vidite napredak u Kinu u smanjenju višaka kapacitata i mogućih rizika od državne pomoći i manipulacije valutom. Sljedeće pitanje se odnosi na poreze. Ja moram reći da sam malo razočaran vašim stajalištima o tome kako postići napredak jer eh, postizanje napredaka, napretka eh, kroz pet godina i dulje eh, gotovo ne dovodi do prodavka. Znači, proširenje eurozone i što vaša skupina misli o CCTB paketu? Samo da se pobinem da ne postoji nesporazum. Euroskupina ne raspravlja niti odlučuje o poreznim pitanjima ili o poreznoj politici. Uopće to je sad u potpunosti u nadležnosti Ekofina. Dakle, ove teme koje ste spomenuli, spomenuli će se u Ekofinu u prosincu i idućih nekoliko mjeseci. Što se tiče vanjskih rizika, još uvijek postoje mnogi takvi rizici, ali ja bih bio optimističniji po pitanju Kine trenutno nego prije dvije godine. Mislim da se nastavlja sa reformama u Kinom, da postoji još i dalje nedostatni kapacitet u nizu e, sektora u Kini s kojima se trebamo pozabaviti i mislim da EU Europska unija s pravom odgovara na to te štiti europske interese kada se radi o tim e, gospodarskim sektorima. Ali ja bih e, općenito bio optimistični prema Kini, mislim da dobro upravljaju trenutno reformama. Još uvijek e, postoji veliki upitnik nad budućom američkom vladom, naravno, i mislim da će pregovori o trgovačkim sporazumama vjerojatno zapeti i nisam zadovoljan zbog toga. Ja smatram da još postoji potencijalni gospodarski rast, E, ako poboljšamo naše trgovačke odnose. Dakle, to bi mogla postati propušena prilika, ali mi ćemo što e, prije s time pokušati nastaviti. Mislim da su to ključna pitanja oko kojih su me pitali. Hvala. Hvala, Paul Tang. E, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dobar dan. Želim razgovarati o jednoj temi koja bi krajem ovog mjeseca trebala postati jasnija a tiče se rada bazarske skupine. Jedno od e, pitanja pred nama je korištenje pristupa na temelju modela sa internim rejtinzima. To bi moglo doći do manipulacija modela. Jedan, jedna indikacija za to je da e, imovina ponderirana prema rizikom je recimo značajno opalo protiv nekog godina i bazarska skupina radi na prijedlozima kako ti modeli ne bi bili manipulirani. No, to što je do određene, određene određenog protivljenja protiv toga. Vidimo da povećavamo kapitalne zahtjeve, da neki smatraju da se ide predaleko s time, neki čak prijete povjereniku Dombrovskisa da i traže da se ne slijedi balsanski sporazum, da ga se ne pretoči u europsko zakonodavstvo. Mene zanima kako vi gledate na taj problem, vidite li da se manipulira sa e, pristupom koji se temelji na e, internim rejtenzima, to je broj jedan. I vi ste isto zagovarali e, stopu e, sa visokom razinom, barem za nizumske banke, i stoga me zanima kako gledate na kapitalne zahtjeve i na prijetnju da možda ne izvršimo basalski sporazum. Za europski bankovni sektor je po mom mišljenju ključne važnosti da izravni potrošači, a i ulagači mogu imati povjerenja u e, profile rizika koje te banke izrađuju i njima predočavaju. Mislim da su nam potrebni jasni standardi i jasna pravila kako bismo postigli to povjerenje. Trenutno se odvija rasprava o korištenju e, internih modela ja nisam protivnik internih modela, dakle, grubo rečeno, Amerikanci argumentiraju tako što kažu da treba interne model odbaciti, a europsko stajalište je da oni mogu biti korisni. Ja se naravno slažem s tim stajalištem, oni mogu biti korisni. Ali e, treba više zajamčiti kvalitetu tih internih modela, kad kad to znači da treba postaviti ograničenje vezano uz e, ponderiranje rizika neku vrstu praga. To treba vrlo jasno reći. Ne zato što nam to Amerikanci govore, nego zato što e, ne smije biti nikakvih sumnji u kvalitetu e, procjene e, ovih internih rizika i zato što bi svaki ulagač treba moći sam isto procijeniti interne modele. Naravno, u tim raspravama se Eh, javljaju razne prijetnje, koristi se eh, jezik i eh, sve je tu u redu, ali mislim da je na kraju krajeva za u europski bankovni sektor bitno da kada provodimo nove standarde sve skupine da se što više pridržavamo tih istih pravila i ako se od njih odmičemo onda bi to svakako trebala biti iznimka, dakle to bi po meni bila naj, bolja opcija. Ali nemamo e, raditi sa zaključcima, bazarski proces se još odvija i što se mene tiče moramo naći e, zajedničko rješenje koji bi dopustio da se koriste interni modeli, ali da bi istodobno kvaliteti standarde se mogli povisiti kako bi svi znali da su e, ovi podaci ponderirani rizikom bili vjerodostojni da im se može ukazati povjerenje. Ali vi jeste za višu stopu kapitalnih zahtjeva za banke i to ne samo u Nizozemskoj, već i za druge države. I prema vašem odgovoru vidim da ste isto tako za pragove rizika. Pa pragovi rizika mogu biti korisni kako bismo imali povjerenje rezultate internih modela, a što se tiče stope financijske poluge, znate da sada imamo minimalni zahtjev od 3% u EU, ali to nije stalni kapitalni zahtjev, dakle to je isto tako podloženo pregovorima. A za jako velike institucije koje su sistemski važne, ja bih se osobno založio za viši, e, višu stopu financijske poluge, više od 3%. Često se govori da to sprečava banke u izdavanju kredita, ali kod nas u Nizozemskoj nemamo takva iskustva. Zapravo e, smo vidjeli da se povećalo povjerenje u bankovni sektor, da se povećalo njihovo financiranje i da imaju širi spektar, imovine što daje širi spektra kapitala, što onda uklanja eventualno moguće buduće probleme. Dobro, ali možda je to trenutno previše tehničko pitanje, dakle da trebamo naći jedan dobar odnos između e, te stope e, finanske poluge i kapitalnih zahtjeva i mi smatramo da je zapravo jedno potrebno za drugo i obrnuto. Vidjet ćemo što ćemo što se toga tiče postići. U Santiago sa trenutno vode pregovori pa ćemo vidjeti hoćemo li iznaći neku brojku za taj, za taj prag rizika. Mi ćemo raditi naravno i o reviziji CRR-a i CRD-a na temelju prijedloga Europske komisije. Brian Hayes. Gospodine dobro dobrodošli. Samo želim staviti u zapisnik da je već prošlo određeno vrijeme od nizozemskog predsjedništva, ali ja želim da se bilježi moja zahvala vama e, i e, vašem kolegi. Mi smo imali vrlo dobre kontakte sa nizozemskim predsjedništvom i to jako cijenim. Ranije ste rekli da ste katolik, a ja sam također katolik i stoga vjerojatno znate koliko je važan zavjet šutnje u politici, a čini se da se trenutno e, upravo koristi taj zavjet šutnje e, radi Brexita. Vi znate da je to pitanje važno za moju zemlju, kako i za vašu zemlju, ali ja ovdje govorim e, u ime svih dvadeset 27 država, ne nužno kao zastupnik Irske. Vi znate koliko je loše imati fragmentirano tržište. Mi živimo u globalnom kontekstu i e, okvir za kapitalna tržišta je vrlo važan i značajan e, za cijelu Europsku uniju, dakle taj okvir iz Ujedine kraljevine. I zabrinut sam e, zbog onoga što je spomenuo gospodin Niedermayer o eksternim šokovima i kako da to ugradimo u naše svačanje rada tih tržišta. Ono što nam je sada potrebno su tržišta koje su jače, ujedinjena ne još i fragmentiranija. I stoga me zanima koja su trenutno vaša razmišljanja kao predsjednik Euroskupine o celom tom pitanju. Nedavno, je e, zamjenik ministra financije Njemačke rekao ono što je bilo zanimljivo pred javnosti, e, kako bi 27 e, država članica u budućnosti svi imali dobar odnos u jednom on je rekao da to zahtijeva do jednog kraljevine da barem prihvati sve postojeće zakonodavstvo po pitanju financijskih usluga koje su trenutno na snazi i da implicitno prihvati isto tako da ako ćemo imati odnose s njima u dužnosti u smislu izdavanja putovnice i tako dalje, da oni s njihove strane moraju E, priznati e, i u buduće pravila 27 drugih država članica. Bilo bi mi zanimljivo čuti vaše mišljenje o tome. Neovisno o načelu slobode kretanja, ovo se tiče isključivo financijskih e, usluga. I najzad, kao predsjednik ove skupine, smatrate li da bismo se mogli suočiti sa negativnim posljedicama vezano uz e, javne financije europodručje e, upravo zbog Brexita. Rekli ste da imamo 1,6-1,7% rasta u europodručju u trenutnom razdoblju i da je to mnogo bolje nego prije nekoliko godina da to treba priznati, ali ja sam zabrinut zbog e, posljedica na javne financije europodručja budućnosti i zanimalo bi me što vi mislite o tome. Hvala vam, ja se nisam e, zavjetovala na šutnju što se tiče e, teme Brexita i drago mi je što ste postavili to pitanje. Mislim da možemo reći da bi najbolja opcija za sektor financijskih usluga bila ta da Britanci prihvate sve standarde, sve zahtjeve koje imamo sada, ali naravno po pitanju nekih tema, budući da su izvan bankovne unije, trebamo znati da oni već sada imaju mogućnosti se malo odmaknuti od standarda bankovne unije, ali da u potpunosti prihvate pravila i regulativi koje imamo sada. I kada gledamo budućnost, a taj drugi dio je vrlo važan, treba reći da bi možda za Britance bilo prihvatljivo reći da će prihvatiti ono što imamo trenutno i da će to pretočiti u nacionalno zakonodavstvo. Ali e, važno pitanje je što će se dogoditi kasnije. A ne možemo dopustiti da neka treća država ima potpuni pristup e, tržištu financijskih usluga u EU sa izdavanjem putovnice i tako dalje, a da istodobno toj državi dopustimo da e, se distancira od standarda po pitanju zaštite potrošača i drugih propisa. Mislim da je to nemoguće što zapravo znači da oni traže norveški model za tržište financijskih usluga, što je nešto što Britancima baš i ne odgovara jer su oni radi suverenosti e, odlučili se na Brexit. E, no, da budem iskren, ne možemo dopustiti da centar financijskih usluga za euro i za euro područje bude u budućnosti izvan euro područja i da razvija vlastite standarde, vlastita pravila. Jednostavno ne možemo dopustiti da se to dogodi. I dakle, iako sam ja e, veliki obožavatelj Britanaca e, i mi smo važni partneri međusobno, ipak treba reći da tu nema alternative i da moramo zauzeti jako stajalište o tome. Hoće li doći do negativnih posljedica gospodarske rečeno? Da. Sama činjenica da ulazimo u neizvjesno i nejasno razdoblje o budućnosti naših odnosa odrazit će se na gospodarstva najviše na britansko gospodarstvo zato što ulagači e, žele umanjiti rizik. Oni trebaju donijeti odluku ove godine, sljedeće godine ili više kako godina ne znaju gdje će se nalaziti i stoga će promisliti o svojim ulaganjima. I kažem to, a nisam zbog toga setan da će to zasigurno se u buduću odraziti na siti i na britansko gospodarstvo. Mislim da se moramo na to pripremiti kao i svi drugi kako bismo se pobrinuli da se smanje negativne e, gospodarske posljedice jer ja ne vidim nikakav interes u tome da naštetimo britanskom gospodarstvu ili da dopustimo da netko šteti naše gospodarstvo i stoga moramo biti u potpunosti spremni na to. Ali to će biti težak put, posebice za Ujedinjenu kraljevinu. Hvala vam. Pedro Silva Pereira sljedeći. Uh, um, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Dopustite mi, molim vas da se vratim na komunikaciju Europske komisije. Prema pozitivnom fiskalnom stajalištu za europodručje. Naravno, uh, vidim da će euro skupina i dalje to jest tek u budućnosti držati raspravu o toj komunikaciji, a isto tako e, bilježim da ste vi shvatili pažnju na to da osim pakta o stabilnosti i rastu, da je zapravo na državama članicama i to i sama Europska komisija priznaje e, da nešto učine, je ovo neobvezujuća preporuka. E, Što više, vi ste rekli, kada bi došlo do napetosti, između pakta o i rastu e, kada bi došlo tu do da bi Europska komisija ponaprijed trebala se pominuti da se ispoštuje pakt o i rastu. Ja mislim da ne bismo trebali zanemariti temeljno pitanje koje je pred nama. Tu ne vodimo zapravo raspravu o provedbi pakta, zato što Europska komisija ne poziva na to da se netko ne pridržava pakta o sigurnosti rastu. U ovoj raspravi se radi o dobroj ili lošoj fiskalnoj politici. I Europska komisija zapravo s ovime dovodi u pitanje fiskalnu politiku europodručja. Ono što komisija kaže, citiram, u svjetlu e, zadnjih e, gospodarskih i proračunskih podataka, potpuno ispunjenje fiskalnih zahtjeva koji stoje u specifičnim preporukama Europske komisije za države koje je ona izdala u srpnju, samo prije četiri mjeseca, dovešće u agregiranom obliku do umjereno restriktivnog Eh, fiskalnog stajališta za euroskupinu u 2017. i 2018. godini, dok izgleda da gospodarska situacija zahtjeva ekspanzivno fiskalno stajalište. S time zapravo želi reći da specifične preporuke za države pozivaju na to da se usvoji restriktivno fiskalno stajalište, a gospodarska situacija pak zahtjeva suprotno. I Europska komisija zapravo s ovime dovodi u pitanje fiskalnu politiku europodručja. I ja se slažem kada vi kažete da trebamo saslušati što predmete državne članice žele o tome reći, ali postoji odluka koju cijelo europodručje treba donijeti. I naravno, možete kasnije odgovoriti na ovo pitanje. Slažete li se ili se ne slažete s potrebom da imamo umjerenu ekspanzivnu fiskalnu politiku? Mislim da je zapravo glavno pitanje ono da u onim državama gdje postoji fiskalni manevarski prostor, e, da se ulaže, a u nekim državama ima razloga možda za to, da se smanjuje jaz u outputu, što znači da su te države ponovno na visokoj stopi gospodarskog rasta i vraćaju se ponovno e, na punu zaposlenost. A države gdje postoji još velika nezaposlenost, oni još uvijek imaju problema sa outputom i nemaju mogućnosti za ulaganjem. I to je zapravo onaj problem koji imamo, da smo u različitim e, fazama u e, gospodarskom ciklusu i ja ne vidim mm, tu neki odgovor. Dakle, Europska komisija nam što se toga tiče nije pružila nikakvo rješenje. I zbog toga imamo taj cijeli koncept fiskalnog stajališta za europodručje koji je toliko složen. Dakle, općenito mogli biste reći da je, postoji potreba za umjerenim, ekspanzivnim fiskalnim stajalištem za europodručje, ali kako da to ostvarimo u onim dijelovima europodručja gdje je to potrebno, a Europska komisija nije odgovorila na to pitanje. Hvala vam, Tom van der Kinderlein. Da, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dobro jutro, gospodine predsjedniče. U uh, kratkom dokumentu kojeg smo pripremili za ovaj, za ovaj sastanak, e, akademski stručnjaci su e, našli da su rasprave na razini područja dosta neučinkovite i da se e, preporuke ne provode na dosadan način i da se sprečava reforma u državama članica. Mene zanima, slažete li se s tim nalazima iz našeg izvješća i ako da, kako možemo popraviti to. Zatim, specifičnije, u travnju je Euroskupina održala tematsku raspravu o izazovima po pitanju loših kredita u području. Mene zanima u kojoj mjeri vi osjećate da je to, da se ostvario konkretni napredak u državama članicama i kako e, vidite da se treba nastaviti postupati vezano uz e, direktivu s tim u vezi. Propustio sam početak jer vi ste citirali dokument, da, to je dokument e, koji smo dobili od Underline and Haas to je jedan sažeti dokument kojeg smo primili za pripremu za ovaj sastanak i u tom dokumentu se može pročitati da su tematske rasprave skupine dosta neučinkovite. Ja ne znam za to i ne znam e, uopće da su naše tematske rasprave u skupine bile podložne nekoj evaluaciji, ali odmah ću se baciti na čitanje. Ja se ne slažem, ali zanimljivo pitanje je ovo pitanje e, loših sajmova u europodručju. Tu postoji određena odgovornost država članica, odgovornost je i na naravno individualnim institucijama, bankama. Odgovornost je i kod supervizora, to jest nadzornika, kod Europske središnje banke, kod komisije. Imali smo nekoliko rasprava u skupini gdje smo ujedinili sve te dionike. Imali smo i sa Daniel Rui E, nadzornikom naših banaka. S njom smo imali raspravu. I mnogo smo naglasili tu temu, dakle kako banke se mogu restrukturirati, kako mogu riješiti to pitanje loših zajmova. To smo spojili sa onim što mi možemo učiniti kao nacionalni zakonodavci što se tiče postavljanja okvira za nesolventnost. Kao što znate, ti okviri su različiti u državama članicama i što se tiče učinkovitosti, dakle produktivnosti. I razvili smo niz standarda minimalnih zahtjeva primjerice koliko je potrebno da neka institucija e, prođe kroz postupak nesolventnosti. U nekim državama je to godinu i pol, dva, u nekim je sedam do osam godina. Dakle, postoje velike razlike koje treba riješiti na nacionalnoj razini. Kao treće, mi smo zatražili Europske komisije koja nam je izdala jedan prijedlog e, vezano uz to kako da harmoniziramo te okvire za nesolventnost ili da pak e, iznad njih stavimo neki europski okvir i to je zapravo ono što su oni sada napravili u tom e, okviru za restrukturiranje, što nam dopušta da imamo e, izvan sudsku nagodbu. I dakle, koordinacija koju smo proveli na razini skupine sa našim institucijama i sa nacionalnim e, vlastima o ovoj temi, sve to je dovelo do nove dinamike i neki su rekli zaboravite na solventnost, to je presloženo, nikad nećemo tu uspjeti nešto promijeniti. Ja mislim da je to ključno, ključno za rješavanje problema u bankama, ključno za posizanje određene dinamike, ključno za povjerenje novih ulagača u europodručje. Za svakog ulagača je vrlo važno shvatiti kako funkcionira naš okvir za nesolventnost, je li on brz, je li učinkovit, postoji li ikakva šansa da se dobije povrat novca ako nešto pođe po zlu. I dakle, sve te teme, nacionalni regulatori, Europska komisija, svi su što se toga tiče poduzeli određene inicijative i mislim da to pokazuje da naš pristup dobar. Hvala, Alfred eh, Zan. Hvala vam lijepa. U net godinima imali smo cilj Europske unije da smanjimo jaz između država na sjeveru i država na jugu, ali ne samo da nismo u tome uspjeli, već se taj jaz još i povećao. Dakle, imamo e, višak e, proračuna na sjeveru, nisku nezaposlenost, gospodarski rast, a na jugu imamo veliku stopu zaduživanja, visoku stopu nezaposlenosti, smanjenje socijalne države i tako dalje. Razlike se mogu primijeniti i između država europodručja i država koje nisu u europodručju, jer države europodručja su podložne pravilima monetarne unije. I Europska komisija je u godišnjem izvješću tisuće 2017. godinu već shvatila taj problem i rekla je da bi države članice koje mogu trebali iskoristiti svoj fiskalno manevarski prostor kako bi potaknuli e, dobre ulagačke projekte, uključujući i prekogranične projekte. I države članice sada moraju djelovati, kao što ste rekli. Ali kao predsjednik Euroskupine, imajući u vidu sljedeći sastanak Euroskupine u prosincu u kojem ćete presjedati, koliko je visoka vjerojatnost da će države članice europodručja slijediti te preporuke Europske komisije? Jesu li države članice u mogućnosti da doista provedu pravu ekspanzivnu fiskalnu politiku, a da se pritom pridržavaju pravila? Iako je OECD eh, tek nedavno jučer eh, predložio da treba takva politika za poticanje ulaganja i kao predsjednik skupine smatrate da ste vi odgovorni za manjkavu provedbu preporuka koje su date europodručju po pitanju velike razlike između gospodarstva na sjeveru i gospodarstva na jugu. Imate pravo, tijekom krize je e, konvergencija se pretvorila u divergenciju, što je prijetnja našoj zajednici, našoj monetarnoj uniji i to je nešto što treba preokrenuti. Ali, ako pogledate pažljivo stope rasta u Europoljuću u ovom trenutku, onda vidite da se zapravo već odvija taj preokret. Stope gospodarskog rasta u nekih od e, prošlih programskih država su sada ponovno pozitivne. Irska, Cipar, gospodarski oporavak se tu odvija uz visoke stope gospodarskog rasta, više stope gospodarskog rasta nego u e, onim državama u srži e, područja. E, traže li to dodatne reforme i poštivanje specifičnih preporuka za države? Da, naravno. Je li to sada ključni izazov na nacionalnu politiku? Da, zato što nas doma svi pitaju sada gdje su rezultati, zašto niste učinkoviti, što radite, što radite kako biste pružili nove prilike ljudima sada kada izlazimo iz krize. Dakle, nalazimo se u teškoj fazi jer ljudi od nas očekuju rezultate, a mi smo vrlo sporo izlazili iz krize. No, taj preokret i e, tog procesa divergencije sada se primjećuje zato što postoje promjene u dinamici rasta diljem europodručja. I uzgled rečeno, ja smatram da bi države europodručja koje su u srži trebale postići viši gospodarski rast od e, trenutnog, jer 1% kod najvećih e, gospodarstava u europodručju jednostavno nije dovoljno. Hvala vam lijepa s ovime smo došli do kraja gospodarskog dijaloga koji je bio intenzivan, vrlo podonosan i jako vam zahvaljujem e, Žerome što ste ovdje bili s nama i naravno veselimo se raspravama Euroskupine o ovim temama. Naravno, nadamo se, barem se ja nadam, da će prevladati konstrukt konstruktivni pristup kada se radi o tome da nađemo dobru ravnotežu između naravno trenutnog pravnog okvira i suverenosti država članica što se tiče proračunskih e, politika i naravno jednako je važna i uloga Europske komisije što se tiče pridržavanja pravila i što se tiče iznošenja preporuka s kojim se vodi računa o cijelost, euro, cijelom europodručju kao što i ugovori iznose preporuke. I u svakom slučaju u ovom trenutnom okviru bi trebali voditi raspravu ne samo o postupku, već i o suštini, dakle kako se može postići dobra mješavina politika za europodručje. I mislim da je vrlo važno ono što ste rekli vezano s to da treba ići naprijed po pitanju Grčke i opet Veselimo se konstruktivnom sastanku što se toga tiče. Hvala vam lijepa i nadam se da ćete vrlo skoro ponovno doći k nama kako bismo nastavili e, naš gospodarski dijalog. Hvala vam. good morning. We now move to... Dame i gospodo, molim vas da sada prijeđemo na desetu točku dnevnog reda. Dakle, nadzor na delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Danas ćemo se posebno baviti pitanjem druge direktive o uslugama u platnom prometu i posebno će biti riječ o regulatornim tehničkim standardima koji se tiču autentifikacije potrošača i zajedničke i sigurne komunikacije. Nakon što smo već održali jednu takvu raspravu u travnju, danas ćemo posebno razgovarati o nacrtu RTS-a gdje postoje zahtjevi za snažnu autentifikaciju potrošača te sigurnu komunikaciju. Sada EBA radi na izradi tih tehničkih standarda u suradnji sa ESB-om e, kako je to predviđeno pravnom osnovom i to je jedna od najsjetljivijih mjera iz ove druge direktive. EBA je održala javne konzultacije u nacrtu RTS-a 12. E, listopada i zaprimila je očitovanja tu će biti neka osnovna načela PSD2 i potrebno je postići pravu mjeru između odgovarajućeg stupnja zaštite potrošača, e, zatim pravednog e, tržišnog natjecanja među, natjecanja među pružateljima usluga i slično. E, naš pregovarački tim je postavio neka pitanja vezano uz nacrt RTS-a u pismu e, koje je upućeno EBI 24. listopada. Da kako ja smatram da je ovo dobra prilika da vidimo e, kako postići odgovarajuću ravnotežu između potrebe za tehnološki neutralnim mm, rješenjima, ali isto tako i za povećanjem sigurnosti temeljem članka 63.3 što se tiče jamčenja identifikacije, zatim je tu još jedna važna točka koja se tiče izuzeća i mogućnosti da se zadrži pristup koji bi omogućio veću razinu fleksibilnosti, a to je pak vezano uz članak 74 stavak 2. Dakle, ovdje imamo neka važna pitanja na dnevnom redu. Želim sada pozdraviti predstavnika komisije Olivera Salesa koji je pročelnik e, odjela u DG Fizma, zatim isto tako imamo nekoga iz DG Competition te Andreu Enriju iz EBE. Imamo isto tako i glavnog ravnatelja ESB-a. To da kako i naš pregovarački tim. Pa ću odmah krenuti od komisije. E, ne, najprije EBA, ispričavam se. Andrea Enrija, izvoli. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala što ste pozvali EBU i što ste nam dali još jednu priliku da vam nešto kažemo o našim aktivnostima vezano uz 11 mandata koji su nam povjereni e, temeljem PSD2. To nam omogućuje da ispunimo svoj zakonski cilj e, davanja doprinosa regulatornoj konvergenciji kada je riječ o maloprodajnim prometnim uslugama, uslugama u platnom prometu u Europskoj uniji. Dakle, to omogućuje više inovacija i konkurencije na tom tržištu maloprodajnih e, platnih usluga, to omogućuje veću sigurnost i omogućuje rješenja koja su prilagođenija potrošačima. Mi smo do sada objavili E, dakle dokumenta o konsultacijama vezano s četiri mandate. Očekujemo da ćemo još dva takva dokumenta objaviti do veljače sljedeće godine. Međutim, postoji neizvjesnost hoćemo li moći održati istu dinamiku do datuma prijenosa u PSD2 u domaće zakonodavstvo, to je 13. siječnja 2018. godine. Tijekom e, razrade naših mandata mi smo morali prihvatiti različite ciljeve i e, koji proizlaze iz e, zapravo suprotstavljenih zahtjeva. Posebno želim istaknuti mandat koji, o kojemu je ovdje riječ danas, a to su regulatorni tehnički standardi o snažnjoj autentifikaciji potrošača i zajedničkom i sigurnoj komunikaciji. Primjerice, cilj o olakšavanja inovacije sugerira da bi EBA trebala razraditi tehničke standarde koji imaju sigurnosne zahtjeve na visokoj razini, što bi omogućilo različite standarde industrija i rješenja koja bi se mogla razviti. S druge strane, postoji i cilj daljnjeg osnaživanja jedinstvenog tržišta Europske unije u platnim uslugama, što zapravo sugerira sasvim suprotno Isto tako postoje zahtjevi e, za dakle, prilagođenost potrošačima koji sugeriraju da bi RTS trebalo zamisliti na način da se minimalizira zapravo intruzija u samu platnu transakciju. S druge strane, zahtjev za većom sigurnošću budućih e, budućeg platnog okruženja e, Dakle, dopustite mi da vam samo kažem kako smo se suočili sa nekim od ovih izazova. Markus Febri i Antonio Teani su mi uputili jedno pismo u listopadu u ime pregovaračkog tima parlamenta. I zaključit ćemo sa još nekoliko preostalih koraka koji su pred nama. Kao prvo što se tiče dosadašnjeg procesa, RTS je ključna sastavnica kroz koji PSD2 postoje cilj financiranja i olakšavanja inovacija i davanja doprinosa sigurnim plaćanjima u EU. RTS će definirati na koji način Dakle, pružatelji usluga pokretanja platnog prometa i pružatelji usluga pristupa računa. Dakle, kako će oni surađivati s bankama, e, kako bi se omogućio pristup e, računima. Mi imamo samo 12 mjeseci kako bismo razvili ovaj važan mandat, a s obzirom na kompleksnost i važnost ove teme, od samog početka je postalo jasno da ćemo imati e, da, da nam može koristiti, mogu nam koristiti komentari. Zato smo dobili 180 e, e, komentara na naš dokument od dakle različitih zainteresiranih strana. Također smo ocijenili te odgovore E, te smo odabrali e, treće pružatelje usluga i banke da nam razjasne neke od svojih komentara, te smo to koristili kako bismo u e, osmom mjesecu 2016. objavili jedan dokument, konzultacijski dokument. Dakle, mi smo sudjelovali na dvadesetak konferencija tijekom Evropske unije kako bismo promicali taj dokument, kako bismo ohrabrili pružatelje usluga, tehnoloških usluga i start-upove, da nam daju svoj komentar ne bi li EBA mogla razraditi odgovarajuće e, tehničke standarde. Ti napori su urodili plodom, dobili smo 226 odgovora na e, taj dokument, ukupno više od 2000 stranica, što je zapravo novi rekord za EBU i to govori o važnosti RTS-a, ali isto tako e, je, smo imali vrlo širok raspon strana koje su se očitovale na to tijekom 10. 11. mjeseca mi smo analizirali te odgovore i imali smo oko 20 260 različitih zahtjeva za pojašnjenje. Mi ćemo da kako razmotriti sve te argumente i vidjet ćemo jesmo li uspostavili pravu mjeru u našem dokumentu temeljem konsultacija. Na kraju ćemo objaviti jednu tablicu gdje ćemo dati svoje povratne informacije na sve odgovore koje smo mi dobili. Mi smo tu zapravo saželi tih 260 zahtjeva i učinit ćemo našu ocjenu transparentnom te reći o tome jesu li ti komentari bili korisni za izmjene RTS-a. Moramo također prepoznati činjenicu da velik broj ovih zahtjeva ima veze ne samo RTS-om nego sa samim PSD2 i kako tumačiti odredbe RTS-a 2. Mislim da to nije u našoj ovlasti. Mi trenutno razgovaramo s komisijom na koji način e, najbolje iskomunicirati ta pojašnjenja. Dakle, mi da kako ne radimo u izolaciji, često dobivamo detaljne komentare od svih e, tržišnih aktera na koje utječu RTS. Mi imamo jednu e, vrlo solidnu metodologiju i dalje radimo na transparentan način tijekom čitavog procesa. Dopustite mi da sada nešto kažem o tri od ovih bojazni e, dakle koji su nam priopćili različiti sugovornici, a isto a to se također spominje i u pismu koje smo dobili od Europskog parlamenta, dakle tu je monetarni prag, zatim komunikacijsko sučelje i na kraju izuzeći vezano uz snažnu autentifikaciju potrošača. Što se tiče monetarnog praga, nacrt RTS-a obuhvaća e, prag za izuzeća od snažne autentifikacije potrošača za e, plaćanje na udaljenost u iznosu od 10 eura. E, I tu postoji zabrinutost da bi to moglo obuhvatiti samo manji dio transakcije, te da e, bi to bilo teško provesti u dijelo, a isto tako nije uzet u obzir utjecaj na potrošače i tvrtke. Dopustite mi da objasnim da je e, prag za plaćanje za udaljenost na drugačijoj razini zbog e, veše, veće mogućnosti prijevara. Međutim, mi prepoznajemo činjenicu da postoji potreba za inovativnim načinima plaćanja, te trenutno radimo na e, analizi komentara koje smo dobili s tim u vezi, da vidimo jesmo li spostavili pravu mjeru između sigurnosti i e, prilagođenosti potrošačima i ozbiljno ćemo razmotriti je li potrebno unijeti izmjene u te pragove. Zatim, e, isto tako tu je pitanje sučelja, E, koja će pružatelji usluga morati koristiti kako bi mogli e, imati pristup e, dakle računu banaka. Dakle, te informacije o plaćanjima i ti pružatelji usluga trebali bi moći koristiti izravni pristup putem jednog sučelja. Dakle, ti pružatelji usluga moći će koristiti postupke autentifikacije koje provode banke, a banka će ispuniti svoje obveze temeljem članka 66.4 vezano uz zabranu diskriminacije i razmjenu podataka. Mi smo odgovorili na prve dvije od ove sugestije, no trebamo se podsjetiti na točnu formulaciju dakle mandata EBA e iz članka 98.1d. Temeljem toga EBA bi trebala specificirati zahtjeve za e, zajedničke standarde komunikacije za potrebe identifikacije, autentifikacije e, i pružanja informacija te provedbu sigurnosnih mjera. Ovaj mandat ne podržava ono što bi se htjelo specificirati u RTS-u. Nigdje se ne govori o dakle onome što vi nazivate izravnim pristupom. Dakle, banke bi trebale dati mogućnost e, trećim pružatelja usluga o tome kako pristupiti računu, međutim, tu se ne govori o pravu da se e, oni mogu imati pristup računima takozvanim izravnim pristupom. Osim toga, niti uvodne izjave, niti članci ne definiraju izravni pristup, niti pojašnjavaju screen scraping kao jednu od varijanti. S obzirom na izostanak definicije nije jasno što znači izravni pristup e, i što bi to značilo čak ni kada bi EBA imala mandat za to. Nacrt RTS-a koji smo ovdje predložili e, ne spominje načelo izravnog ili neizravnog pristupa, kao ni direktiva. Umjesto toga članak 19. nacrta RTS-a zahtjeva da dakle, pružatelji usluga e, koji nude e, račun moraju ponuditi barem jednu komunikacijsko sučelje. U ovom članku se ne govori o tome, e, dakle, je li to isto sučelje kao i sučelje za potrošače ili je pak to jedno zasebno sučelje, odnosno specifično sučelje koje je posebno zamišljeno e, kako bi treće strane mogle pristupiti e, podacima o računu. Dakle, RTS e, to ne spominje kao ni PSD2 i bilo bi nam zanimljivo čuti mišljenje zastupnika parlamenta vezano za ovo pitanje. Što se tiče druge sugestije, da bi u RTS-u trebalo specificirati da PISP-ovi i AISP-ovi se mogu oslanjati na postupak autentifikacije ASPSP-a, RTS namjerno ne spominje takve odredbe budući da je to već sadržano u članku 97. stavku 5. PSD 2 i ne bi bilo primjereno da se u tehničkom standardu spominju ponovno već postojeće odredbe koje su na snazi. Zatim, e, tu su isto tako i izuzeća koja su u nadležnosti EB. dakle to su slučajevi u kojima pružatelji usluga u platnom e, prometu ne moraju primjenjivati stroga pravila o autentifikaciji potrošača. Neki su iskazali zabrinutost zbog toga što e, se ta izuzeća vide e, kao da su preusko definirana i zapravo se ne spominje i ne omogućuju analizu rizika. Mi ćemo ozbiljno razmotriti e, te zahtjeve, ali ne shvaćamo točno argumente koji ih podupiru. Naime, članak 97. prvi sadrži odredbu u kojoj stoji da pružatelji platnih usluga moraju osigurati snažnu autentifikaciju potrošača u e, različitim transakcijama e, i ako postoji e, dakle mogućnost prijevara. Dakle, taj izuzetak ne može ići toliko daleko da se čitav niz transakcija izuzme iz ove prakse kako bi se zapravo izgubio izgubila težina. A prijedlog RTS-a ne odnosi se uopće na eh, dakle, analizu utemeljenu na riziku, to znači da se ona njime ne brani i mi zapravo ohrabrujemo pružatelje platnih usluga da razviju takvu analizu kao dopunsku mjeru za smanjivanje prijevara. Dakle, mi smatramo da je to zapravo dopuna, a ne zamjena eh, snažnom sustavu autentifikacije potrošača. Zaključno, u sljedećoj fazi ćemo revidirati sve komentare iz e, našeg e, konzultacijskog dokumenta. Također smo spremni detaljno razmotriti sve e, iznesene sugestije. Isto tako mi zajedno sa ESB-om i komisijom pokušavamo iznaći rješenja i vjerujemo da ćemo pronaći kompromise za različite ciljeve koje žele koji se žele postići ovom direktivom. Mi ćemo vjerojatno odgoditi e, dakle novi mandat za početak veljače, ali smatramo da to neće ugroziti cilj e, primjene direktive u 2018. godini. Hvala vam na pozornosti. Hvala sa riječima Pierre iz SBA. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Dopustite mi da prije svega iskažem našu zahvalnost na prilici koju ste nam dali da predstavimo svoje mišljenje Europskom parlamentu. Ja bih u svom izlaganju htio skrenuti pozornost na dva pitanja za koja smatram da su važna u kontekstu pisma koje je Europski parlament uputio. Dakle, Prvo se tiče izravnog pristupa, a drugo se odnosi na analizu rizika. Što se tiče izravnog pristupa, možda je zapravo najveći novitet PSD2 da se uspostavi i definira pravo banaka da imaju pristup e, dakle računima i da mogu inicirati postupak plaćanja u ime imatelja računa. Mislim da možemo podržati inicijativu koju je preuzela Europska komisija kako bi e, ugradila to pravo u europsko zakonodavstvo. Banke su se tome protivile. Međutim, danas velik broj njih ne vidi nikakav razlog da se ne upusti u te nove aktivnosti, dakle da pristupe računu svojih klijenata i da u njihovo ime započnu uslugu u platnom prometu. E, ovo kažem zato što mi smatramo da je opreka između banaka i nebankarskih institucija e, nešto što je zapravo stvar prošlosti. E, PSD2 utvrđuje pravni okvir, a EBA će kroz svoje standarde dakle, definirati norme. Ja, mi tjesno surađujemo s EBOM upravo na tom području. Zatim želim još nešto reći vezano s činjenicu da na tržištu postoji konsenzus vezano uz potrebu za izradom standardiziranog sučelja između banaka i između e, dakle trećih pružatelja usluga. I postoji bojazan sa strane banaka da bi e, standardizirano sučelje trebalo dobro funkcionirati. Dakle, to je ono što oni žele, da treba biti dostupno i da trebaju postojati e, rješenja u slučaju e, problema, u slučaju da dođe do nekih problema. Zadaća je regulatornih tijela da definiraju zahtjev zahtjeve koje standardizirano sučelje mora ispuniti i to na način da se omogući ispravno funkcioniranje tog sučelja. Mislim da će to oblažiti strahove pojedinih aktera, a to ste i vi spomenuli u vašem pismu, vezano uz pitanje izravnog pristupa. Dakle, današnji izravni pristup bi trebalo zadržati i u slučaju da standardizirano sučelje ne funkcionira na odgovarajući način. Dakle, mislim da mi moramo ozbiljno shvatiti ta strahovanja, a možda bi najbolji pristup bio da se pokuša u e, nacrtu RTS-a definirati zahtjev koji bi na najbolji mogući način e, omogućio e, ispravno funkcioniranje sučelja. Mi, dakle, s tjesno surađujemo s kako bismo postigli ovaj cilj i u ovom trenutku ne isključujemo nikakve opcije. Sada bih dodao još jedan važan aspekt. Neki se pribojavaju toga, ne samo toga da zajedničko sučelje neće funkcionirati, postoje također bozan da e, treći pružatelji usluga platnog prometa više neće imati pristup svim informacijama e, kojima danas imaju pristup. Dakle, to su iste informacije koje ima i sam uplatitelj e, u putem internet bankarstva. Dakle, izazov nije samo da imamo sučelje koje funkcionira, nego i da se dogovorimo oko podataka koji će se razmjenjivati. Dakle, druga važna zadaća regulatornog tijela bila bi da se definira definira odgovarajući zahtjevi za razmjenu informacija. E, spomenuo sam što bi trebalo biti zadaća regulatornih tijela, ali sada mogu nešto reći i o zadaćama tržišta prema našem mišljenju. Osim nacrta RTS-a i PSD2, potrebna je određena razina standardizacije tržišta da bi se mogla pružiti potpora razvoju jednog konkurentnog paneuropskog tržišta za započinjanje e, usluga platnog prometa. E, mi smo organizirali jedan sastavak sa svim relevantnim dionicima, što uključuje i one koji su već iskazali svoje bojazni i tu se zapravo pojavio konsenzus oko toga da e, postoje neka tehnička, ali i operativna pitanja te i poslovni aspekti koji e, zahtijevaju da se pronađu zajednička rješenja na tržištu. Želimo li postići taj cilj? E, dakle, e, odbor za dakle, plaćanja eurom prošlog petka je donio odluku da će početi raditi na definiranju tih zajedničkih rješenja. Tu su uključeni svi relevantni akteri što uključuje i one koji su već iskazali e, svoje e, bojazni. Zatim što se tiče drugog pitanja, to je analiza rizika e, kod transakcija. Mi ovdje predlažemo nekoliko vodećih načela. Kao prvo, Dakle, ovdje imamo tri ključna elementa. Prvi bi bio da e, PSD2 predstavlja jedan kvantni skok u smislu zahtjeva za većom sigurnošću u kontekstu elektroničkih transakcija. Dakle, novo pravilo e, je da mora postati snažan sustav autentifikacije potrošača i mi smatramo da e, na taj način se može osigurati sigurnost transakcije na najbolji način. Zatim, to ne znači da ne može biti izuzetaka, što uključuje i e, dakle, izuzetke koje se temelje na analizi rizika vezanih uz transakcije. I zatim mi ozbiljno uzimamo u obzir potrebe tržišta i pokušavamo iznaći najbolji način da te potrebe pomirimo sa zahtjevima iz PSD2. Hvala. je Thank you very much. Now uh, for the commission Sales. Hvala u ime komisije. Gospodin Olivier Sales. Hvala gospodine predsjedatelju, kolege, dobro jutro. Puno je rečeno Gospodin Andrelija i gospodin Piti su već rekli, možda ću ja skratiti ono što sam želio reći, no naglašavajući da je tako dobro da kolektivno imamo mogućnost da razgovaramo o ovim standardima RTS-a. Također želim iskoristiti ovu prigodu i podsjetiti sve nas zbog čega o tome nas razgovaramo i da naglasim nekoliko važnih eh, načela PSD2 kao što većina znamo e, oni koji sudjeluju na tržištu i regulatori e, smatraju vrlo dobrom direktivom jer potiče inovacije i e, konkurenciju, ima na umu sigurnost Europe, korisna je za potrošače i konačno dovodi pravnu sigurnost na e, do sada relativno neregulirano tržište. Nemojmo zaboraviti da su početni ciljevi vrlo bili bitni i stoga bih želio pohvaliti e, su zakonodavce koji su donijeli ovu direktivu. No i dalje se razgovara o mjerama jedna je sigurnost i autentikacija potrošača, no moramo se podsjetiti zašto imamo ovu direktivu E, povećana sigurnost platnih promjena je bio uvjet koji je uz to vrijeme nametao našim bankama da prihvate nove igrače na tržištu, prema tome to je bio način da se pruži udobnost i sigurnost e, potrošačima koji su počeli sve više kupovati online. Zbog čega je donesena ova odluka? Uglavnom zbog prevara. Želim naglasiti naglasiti da danas borba protiv prevara je i dalje vrlo bitna. Nećemo bombardirati statistikama i brojkama, ali je vrlo jasno da internetsko plaćanje karticom i prevara u tim transakcijama je vrlo velika. To je otprilike 70% od svih prevara na, na razini Evropske unije. Još jedna stvar koju ne smemo zaboraviti je da prevare koštaju kada neka transakcija ne uspije, netko mora ipak za tu transakciju platiti. A to kao regulatori ne možemo potpuno ignorirati. Može se recimo dogoditi da trošak prijevare ostane sakriven u, cijeni usluga i roba, no koji puta to prelazi na trošak potrošača povećanjem e, cijene, znači autentikacija klijenta je vrlo važna za borbu protiv e, prevare i za sigurnost i u PSD2 je stoga usvojen od suka zakonodavaca. No još i dalje postoje prostor za iznimke i fleksibilnosti u ovome tekstu i e, nismo protivni e, sagledavanjem ovog teksta da bi se pronašlo gdje se može popraviti. Nismo nužno e, suprotstavljeni e, analizi transakcijskog rizika, no to će biti komplementarno ili će doći nakon usvajanja, ne kao njegova zamjena. O detaljima ćemo moći razgovarati kasnije i vidjeti kakvi imamo prostora za poboljšanje. Drugo, o čemu smo čuli i je sučelje. Ja mislim da opet članci teksta na razini 1 su vrlo jasni i nedvosmisleni za E, SP članak 67 kaže da danas sučelja između banaka i pružatelja usluga je dovoljno dobar, e, da su dovoljno dobra, a što se tiče P i sps ova članak 64 je rad, jasan i traži od banaka da ustupi sve informacije koje se tiču plaćanja kao i relevantnih e, informacija o izvršenju plaćanja. Vrlo kratko ću objasniti. PSD-ovi e, mijenjaju, situacije. prije PSD-ova bili smo u okruženju u kojem PSPS-ovi su dobivali i informacije iz e, računa klijenata, odnosno iz e, slučaja banaka, a sada se e, prebacuju na situaciju gdje predvode PSP-ovi, što znači PSD2 će, promijeniti situaciju i mm, stvari neće ostati takve kakve su danas, što znači da će većina banaka i novih poduzeća morati integrirati te stvari stvari, morat e, investirati novac, energiju i vještine u to okruženje. Mi razumijemo da e, su već spremni to učiniti kao što je gospodin Poti objanio, jedan od velikih dvojbi je stabilnost i funkcioniranje novog sučelja i zabrinutost da će ovo sučelje zapravo biti potpuno funkcionalno 24 e, e, sata 7 dana 365 dana u godini i da bi trebalo biti učinkovit. E, bilo je primjera rušenja sličnih platformi u nekim zemljama. Mi razumimo tu zabrinutost, to je opravdana zabrinutost i u tom kontekstu Eh, ono što ćemo eh, pokrenuti djelomično u to kontekstu ecb kao što je gospodin Puta eh, rekao je pozdravljamo rješenja moraju doći uglavnom iz dobre suradnje između novih poduzeća koji mogu koji će moći surađivati u međusobno zadovoljavajućem okruženju i nadamo se da će ovaj standardizirani e, pristup koji možemo vidjeti kao neko neku, neku vrstu tehničke razine e, tri uglavnom pomoći da se riješe neke, neke od zabrinutosti. U zaključku mi smo pripravni pomoći svima u njihovom radu i da se iznađe relativna fleksibilnost kako bi se ublažile neke zabrinutosti dionika novi komunikacijski sučelje, mi se nađemo, nadamo da ćemo naći način da nađemo tehnologiju i, e, i poslovni model kao što je u PSD2. Nemojmo zaboraviti da su svi ti sigurnosni zahtjevi također nalaze relevantnost u kontekstu e, prijedloga za geoblocking i izravno su povezani sa postizanjem jedinstvenog digitalnog tržišta koji je na srcu komisiji. Hvala. Hvala. Eh, izvjestitelj Antonija Vajani, izvolite. Hvala gospodine izvjestitelju. Prije svega bih pozdravio predstavnike Europske EBE, e Centralne banke i komisije. Također bih e, zahvalio pregovaračkom timu i gospodinu Marku Sveveru koji je bio odličan predsjedatelj. Za vrijeme pregovora smo imali jako dobru suradnju koja je važna za E, nadzor ovih mjera razine 2. Prošli mjesec, kao što je gospodin Andrija rekao, mi smo poslali e, e, pismo EBI i izrazili smo neke zabrinutosti pregovoračnog tima o nacrtu regulatornih i innovativnih standarda. Međutim, zabrinutostima je bio pristup pružateljima usluga trećim stranama, računima klijenata, kompromisni tekst eh, PSD2 direktive, mi se slažemo da, da bi TPP trebali mm, moći pružiti svoje usluga eh, bez da se eh, nositelji računa brinu o tome E, i to da bude temeljeno na izravnom ili neizravnom e, pristupu. No zbog čega nas e, brine EBA prijedlog? Oni žele imati specijalno sučelje. Mi smo svoje zabrinutosti izrazili u pismu, ne želim ih ovdje ponavljati. Želim vas samo posjetiti da politička namjera parlamenta u skladu sa komisijnim prijedlogom je bila za, da se otvori tržište za nove aktere i nove inovativne tehnologije i rješenja. Želim zahvaliti gospodinu Jeriju na njegovom, njegovom e, govoru. Također je, su dobri prijedlozi komisije i mi smo spremni iznaći kompromisno rješenje, no moramo e, e, ojačati strategiju PSD2 nemoguće je izmijeniti mrežu, nemoguće je, ali je moguće postići kompromis na tehničkoj razini i mi smo spremni za e, raspravu. Za nas je važno da ojačamo strategiju, odnosno filozofiju PSD2. Hvala. Ale Ludvigson. Ale Ludvigson, izvolite. Hvala. Hvala vam. Kao prvo želim reći da Pozdravljam rad EBE e kada se radi o nacetima regulatornih tehničkih standarda. A radi se i o snažnoj autentikaciji e, klijenata e, kako bi prema drugoj direktivi o platnom prometu se se osigurala točnost podataka. E, želimo potaknuti inovaciju, želimo da se više koristimo internetom i da više zaštitimo potrošače pri e, platnom prometu. A uvijek vama smo čuli da jaki standard standardi po pitanju autentikacije klijenata i sigurna komunikacija služi s time da se ostvari onaj najviši cilj, a to je sigurnost platnog prometa te poticanje e, tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu. To će dovesti do koristi svima. E, do onima koji, onima se isto tako svima osigurava zaštita koji pružaju pristup računima. Dakle, nisu nam potrebni odvojeni modeli. Neovisno o tome radili se o izravnom ili neizravnom pristupu računu i pružanju tih usluga. Podrška za izravni pristup e, spomenje se u uvodnoj izjavi e, 32 i u članku 17. primjerice. Kod članka 19 bih htio ukazati na jedan problem što se tiče nacrta regulatornog tehničkog standarda. Tu se radi o obaveznom kontaktnom mjestu, zatim u članku 22.2 e, tu vidimo da imamo nešto što kontradiktorno onome što stoji u revidiranoj direktivi Državno natjecanje treba biti jednako za sve pružatelje usluga, a treba postojati i tehnička neutralnost e, između različitih poslovnih modela. Što se toga tiče, mislim da bismo kod tehničkog zadatka trebali zajamčiti da identifikacija uvijek se koristi izravnim pristupom. Dakle, kada imamo neke ko kontaktno mjesto koje se nalazi na internetu. Što se tiče pružatelja usluga pristupa pristupa računu, oni se moraju voditi odgovarajućim člancima iz revidirane direktive. I čak i kad imamo izravni pristup, kod e, autentikacije preko to tog kontaktnog mjesta na internetu je tome tako. Tehnički treba biti omogućeno da se za autentikaciju pružatelja usluga platnog prometa se svi mogu osloniti na tu uslugu kako bi imali bolje uvjete za pružatelje usluga, moramo i u budućnosti se pobrinuti da svi mogu pristupiti podacima sa računa kako bi mogli autentificirati plaćanje prema 69. članku vidimo da pružatelj usluge plaćanja se mora pobrinuti zato da se provede i da se omogući autentikacija i to kroz izavni i neizavni pristup. Mnoge zastupnike zabrinjavaju neki detalji u ovom nacrtu po pitanju tehničkih standarda, ali i druge stvari treba vidjeti, primjerice pitanje izuzeća, Kod autentikacije plaćanja tu imamo taj prag od 10 eura. To je izuzetno niski prag po našem mišljenju. I s time bi se pokrio samo mali broj plaćanja. Nadam se da će Europsko tijelo za nadzor banaka uzeti u obzir e, naše komentare i ono što ćemo iznijeti kao prijedloge u ime odbora za ekonomske monetarne pitanja. Aha, mi smo već zapravo i u okviru pregovaračkog tima o PSD2 već spomenuli neke od tih problema. Radi se i o tome da svi budu, da svi imaju jednaku, jednake uvjete za tržno natjecanje i da trebamo naći rješenja na jedan ili na drugi način. Thank you. Hvala. A sad za EKR gospodin Fox. Hvala predsjedatelju. Također zahvaljujem EBI i komisiji koji su danas došli i predstavili svoje prijedloge. Želio bih pitati, vrlo je jasno pitanje, vrlo jednostavno pitanje, zbog čega ovaj nacrt ne slijedi pristup koji se temelji na e, riziku od e, prevare. Kao, ako čitate članak 98.2 kaže da EBA mora razviti RTS kako bi pružili odgovarajuću sigurnost putem usvajanja učinkovitih zahtjeva koji se temelje na riziku. Ja bih rekao da jednostavno usvajanje um, ograničenja od 10 ili 50 e, eura na plaćanje ne temelji se na riziku. To je jednostavno ograničenje. 25% prevara u Jedinjenoj kraljevini e, e, odnosi se na brojke manje od 10 eura. Ja bih želio opravdanje za te brojke. Jesu li one jednostavno pogodni brojevi. Ja bih e, sugerirao bolje bi bilo da se protiv e, prijevara bori, da se pružateljima usluga da nekakav cilj da smanje takve e, prijevare i te brojke se mogu odnositi na transakcije od 10.000 fundi ili dvije ili tri. Možemo se dogovarati o tome što je prihvatljiva razina prevare, no čini mi se da umjesto da se usvojila analiza temeljena na riziku, vi ste jednostavno usvojili broj koji mislite da je dobar. Ja to ne prihvaćam, ne prihvaćam da je to analiza temeljena na riziku. Molim da komentirate. A drugo, imam praktično pitanje a to je kako beskontaktno e, plaćanje se može koristiti u transportu e, koje nemaju terminale za PNR. Ako e, se traži autentikacija potrošača jer transportne službe žele da se plaća beskontaktno kao alternativa papirnom plaćanju ili plastičnom plaćanju to znači da korisnici neki puta moraju dati sigurnu autentikaciju, a ta opcija ne postoji. Daću vam jedan e, primjer jedne mlade osobe koja ide u shopping 148 e, funti potroši na to, taj shopping, a na večer se hoće voziti metrom. Ne može platiti beskontaktno, a tamo nema PNR to, terminala da napuni svoju karticu. Kako e, to riješiti? Da li izuzeti transportno poduzeća od tog zahtjeva? Ako to ne napravite, onda ćete imati situacije u kojima će ljudi recimo kasno na večer imati karticu koju vi tražite, imaju autentikaciju, ali nije se provela e, analiza rizika, već su jednostavno dosegli vašu arbitrarnu brojku. Kako ćete to riješiti? Hvala. Sofie Intervelt. Da, hvala predsjedatelju. Ja slušam, slušala sam prezentacije i moram reći da ako to usporedite sa dvojbama koje je ovaj odbor poslao u pismu, ja nisam dobila odgovore koji me umiruju. Željela bih se usredotočiti naročito na pitanje sučelja jer ja, e, pošto rečeno imam osjećaj da EBA e, radi na prijedlozima sa vrlo entuzijastično kao turska e, kao kad bi od, od purice tražilo da se samo sebe pripremi za božićni ručak E, ja imam osjećaj, to smo rekli i u pismu, da vi koristite pitanje sigurnosti i zaštite podataka kako biste isključili konkurenciju i to se zapravo u praksi i događa. To banke danas rade. One drže te spijeve, spijeve odnosno koriste ove e, izgovore kako bi ih isključile, a za, vrijeme, za to vrijeme razvijaju svoje konkurentne usluge. Mislim da je to zloupotreba e, od strane banaka koji imaju taj položaj da ga slobrebe. i ne, nisam e, uvjerena vašim odgovorom, a to je da će konačni tehnički standardi morati pružiti odgovor na ove dvojbe koje su izražene i morat, će se stvarno dozvoliti e, konkurentnost i inovativnost, a da se to ne koristi samo u e, oruđe za blokiranje inovacija i to na jedan dovoljno lukav način. U bankama se koriste pitanjem standardama kako bi e, blokirale pristup novim e, e, natjecateljima na tržištu, a istovremeno vrlo brzo razvijaju svoje vlastite servise i usluge i ko E, i sprečavaju tako bilo kog novog da uđe u tržište jer mora kopirati njihove modele. Tako koriste osobne e, podatke e, vlasnika bankovnih računa kao neku vrstu oruđa. Mislim da je to jako, da to nije u redu i stoga očekujemo da će konačni standardi biti standardi koji će omogućiti stvarnu konkurenciju, stvarnu inovativnost i koje neće služiti samo jednom jednom dijelu industrije, već će zaista otvoriti tržište za sve. Hvala. Hvala. Matt Carty, Goe, nema. E, e, gospodin se za e, Da, izvolite. Hvala predsjedatelju. Predsjedatelju, jeste li skupa sa mnom primijetili da imamo puno više sudionika u ovim saslušanjima od kad smo odbacili PIP standard. Dakle, oduševljen sam ovom promjenom. klupe su pune, puno je institucija prisutno a također imamo i posjetitelje od e, e, e, kao što je EBA i tako dalje. No, cijelo se mjesto pomalo izmijenilo i mislim da je to pozitivan ishod. Većina argumenata ide, e, je već reći e, izrečeno, ne želim ih e, ponavljati. Prije ove razmjene vrlo je zanimljivo vidjeti koliko se dogodilo lobinga, banke su jako zabrinute za zaštitu podataka. Kad god me pitaju nešto kao ovo ja uvijek postanem sumnjičava, ali s druge strane mislim da su vlasti koje se bave konkurencijom na tržištu su zabrinute prijedlogom e, za RTS. A e, Bundeskartel Armi kaže da je to opasnost za konkurentnost. Konkurentnost će se smanjiti na tržištu i to može naškoditi novim fintech industrijama, a to je jedna od mogućnosti da se smanji neopravdane marže i stoga bismo trebali biti vrlo zabrinuti. E, zanima me što e, e, DG Komp o tome misli, odnosno glavna uprava Komp, možda možemo od njih dobiti neke informacije, ali moj dojam da je tekst takav kakav je, a zapravo on ne pruža nikakve daljnje šanse za neizravni pristup nije na razini jedan postoji zabrinuto za sigurnost. Da, mogla bi postati obaveza da se traži od banaka i također možda od trećih strana da e, ih zaključaju, da se zaključaju pristup, a to je tehnički moguće. Dakle, umjesto da e, ne sprečavamo neizravni pristup, da e, omogućimo bankama da spriječe treće strane da traže od e, obje, strane od banaka i trećih strana i agenata na trećoj strani da zaključaju e, pokušaje pristupa podacima i na taj način bismo imali bolju sigurnost a da pritom ne ograničavamo tekst rezine 1, da ne ograničavamo e, konkurentnost i pluralitet e, sudionika. Naročito me zanima što imate reći o tome što kažu e, vlasti koje se bave konkurencijom i što kaže glavna uprava KOMP. Hvala, Majko Balin nije tu, čini se. Barbara Kaper, je li tu? Idemo na catch the eye, spontano uh, javljanje, dvije minute na svake govornik. Buhat Balc, hvala vam lijepa gospodin predsjedavajući. Mislim da danas za EBU i za Europsku komisiju ne bi trebalo biti iznenađujuće da je naša namjera iz odbora Ekon e, da ih posjetimo ponovno na temeljnu odluku su zakonodavaca. Ne radi se tu samo o tehničkoj e, izradi za autentikaciju, već o načelnim pitanjima pristupa tržištu i prava tržišnog natjecanja. E, Revidirana direktiva o uslugama platnog prometa jasno nalaže da se ne treba diskriminirati, da, tržišno da natjecanje treba biti pravedno. To zna Europska komisija, to zna EBA i to zna Europska središnja banka. E, po mom mišljenju, se nećemo ovdje svađati s vama o tome treba li e, to navesti u uvodnim izjavama ili u člancima. Činjenica je da su to sastavni dijelovi direktive i da su te stvari uvijek bile sastavni dio političkog dogovora. I mi ćemo svakako kao Europski parlament pripaziti na to da se iznađe političko rješenje, baš u smislu ostvarivanja ciljeva nediskriminacije i neutralnog tržišnog natjecanja i da se to na kraju krajeva uzme u obzir. To je nama posebice važno zbog potrošača kojima želimo pružiti mogućnosti platnog promjena koji će biti povoljnih cijena i e, pravedne. I stoga moje pitanje upućeno EBI i Europskoj središnjoj banci. Kako te dvije institucije vode računa o tome da e, su već provedene istrage po pitanju tržišnog natjecanja u državama članicama koji jasno kažu da treba e, dobiti svatko izravni pristup koji će biti nediskriminirajući tržištu vaš rad na ovome se sada na neki način reklamira da se uopće ne može primjenjivati još. I hoćete li se odmaknuti od e, nacrta EBE, e? to je moje pitanje Europskoj komisiji, ako e, vidite da se zahtjev su zakonodavaca o nediskriminirajućem ponašanju ne uzima dovoljno u obzir. Hvala vam lijepa. Hvala, Prevanš Beres. Hvala, sve me to podsjeća na e, razgovore koje smo pokrenuli već prije mnogo vremena kada smo raspravljali u prvom tekstu o SEPI. I vidimo da su ovdje akteri i lobisti isti. Imamo veliku distribuciju banke, pružatelj usluga i e, INE. Ono što mene u svemu tome zanima je zaštita potrošača u stvarnom smislu te riječi i da banke obavljaju svoj posao. Ja nisam lobista banke, ali uzevši u obzir opterećenje koje smo bankama nametnuli kako bismo se pobinuli da imaju dobru kapacitet za pozemljivanje, da imaju dobar nadzor i tako dalje, Mislim, njihovo zanimanje je posuđivati novac, a drugi, drugi mogu zarađivati na tome, polazimo od toga i zahvaljujući razvoja novih tehnologija pokušavamo njima dati pristup tom biznisu. Mislim, trebamo jasno to reći, ali ne bismo trebali mijenjati ciljeve prema dionicama kojih zastupamo. Imamo banke, imamo veliku distribuciju, a prije toga smo imali nove pružitelje usluga. Ne možemo tako raditi. Što se tiče pitanja sigurnosti transakcija i usluga koje se daju potrošačima, moramo kao zakonodavci biti dosljedni. I dodat ću još jedan element koji nas uopće još nismo spomenuli, a kada vidim razinu prijevare, neidentificirane prijevare koje je Europska komisija ustanovila, onda sam zabrinuta. Neki dan jedan naš kolega Lopez Aguilar nam rekao da njegov bivši kolega Bepe Borel je bio žrtva takve prijevare da su u apsolutno nevjerojatnim uvjetima dobili pristup njegovom računu, da su ga pokrali. Dakle, treba zaštititi taj element sigurnosti. A pitanje posvećenog sučelja nije tu kako bi spriječili inovaciju, kako bi spriječili pojavljivanje novih pružatelja usluga, kako bismo ugrozili potrošače. Vidim da se netko boji te dvostruke provjere i dvostruke autentikacije kada se kupuje putem interneta. Ali svi smo to već radili, dakle da dobijemo SMS na mobitelu i da moramo potvrditi kod, sigurnosni kod. Ne čini mi se da je to nešto pretjerano kada znamo koliko koji je raspostavljena prijevara na internetu. I želim isto tako spomenuti još element koji nije do sad naglašen. Vidim da nemam više puno vremena za gore, pa ću uskoro završiti. Dakle, pitanje terorizma. Ne bih htjela da ta sučelja toliko razvodnimo da više onda s njima ništa ne uspijamo kontrolirati. Dakle, ima mnogo razloga za zabrinutost koje smo već spomenuli ovdje na ovom sastanku, želim e, EBI i Europskoj središnjoj banci postaviti pitanje kakav je rizik nenadzora i sigurnih autentikacije što je bilo zapravo ono što smo htjeli postići kao zakonodavci. Hvala, Markus Ferber. Hvala, Markus Ferber. Hvala. E, imao sam čast voditi trijaloge, te sam i supotpisao ovo pismo koje već nekoliko puta spomenuto. Ja samo želim podsjetiti da e, nam se kod revizije direktive uslugama platnog prometa nije radilo o tome da E, izopćimo nove pružitelje usluga sa tržišta, već da na razuman način otvorimo njima pristup tržištu. Naravno, e, tu smo imali potrošače koje treba zaštititi i treba i zaštitu podataka osigurati. I zbog toga imamo e, taj članak 98.2 koji je već spomenut gdje se radi o tome da se razviju zahtjevi koji će biti učinkoviti i zahtjevni i na temelju rizika a zapravo ne vidim te zahtjeve na temelju rizika i to je naša glavna kritika. Mislim da tu moramo naći pravedni kompromis između interesa sa strane banaka i interesa na strani novih pružatelja usluga. I nitko neće 100% biti u pravu, po mojem uvjerenju, već je na politici da nađe jedan uravnoteženi pristup za sve to a kritika koju smo mi htjeli izraziti u tom pismu, nakon što smo se dogovorili sa pregovaračkim timom, je bila ta da nismo našli tu potrebnu ravnotežu. Ulaznica za kino za 10 eura, mislim, onda ne morate uopće otići u kino, čak niti u Bruselu karta za lokalni promet, za sve to neće biti moguće odviti preko pružatelja usluge koji se s time bave, samo zato što se postavi prag? Ako sam već jednom registriran i ako već imam e, podatke koje sam ustupio, onda je moj rizik drugačiji nego kada sam novi klijent na nekoj platformi. Dakle, i taj rizik treba drugačije procijeniti budući da su neki podaci jednostavno već poznati. Ako se vidi neki uzorak transakcija, ako je uređaj poznat, mi to već znamo na internetskom prometu, ja dobivam kad kad mailove da se netko pokušava e, registrirati e, na moj uređaj od nepoznate lokacije i molim vas da to provjerite. Dakle, postoje razne mogućnosti ali sve to nekako nije uklopljeno u taj pristup na temelju rizika. I stoga me zanima kako mislite oživjeti taj, oživjeti taj članak 98.2 gdje imamo dakle zahtjeve na temelju rizika, a jednostavno postaviti prag. To nije za mene nešto što se temelji na procjeni rizika. Hvala. Thank you very much. Hvala Ja se slažem sa svim komentarima. Osobno, što se tiče sučelja, ja bih rekao da jedan uredno teženi pristup treba uzeti u obzir sve komponente e, zakonodavstva, uključujući i članak 6.6 3 gdje kaže da onaj pruža usluge svaki puta se mora identificirati na siguran način tako da ja tu ne vidim nikakvih kontradikcija sa onim što je u nacrtu EBA. Imali smo puno pitanja za vas. Tko bi želio početi odgovarati? Bilo je puno pitanja. Hvala gospodine predsjedatelju. Da, zaista puno pitanja i pokušat ću odgovoriti na neka od njih, a onda ostaviti e, predsjedniku EBA Weba da mm, nadoda stvari. Što se tiče a, e, analizi temeljeno na riziku koju su spomenuli dva ili tri zastupnika, ne želim ulaziti u dugačku pravnu i raspravu, ali ja mislim da je dužnost e, da moja da vas podsjetim da vas podsjetim na članak 98 PSD2 koji kaže da mogu postati iznimke na, koje se temelje na tri e, kriterija. Prvi je razina rizika u kojoj je uključeno uslugu, zatim e, iznos transakcije i e, kanal plaćanja za transakciju. Dakle, to, nije, to nisu potpuno otvorena vrata za EBA u ovoj direktivi, ali tu dakle postoji prostor da se nešto napravi jer e, se spominju sigurnosti napuci EBA, a drugo zato što bismo mm, mogli reći da to dolazi kao nadopuna, a ne kao zamjena, ali kao i za sve drugo, odnosno za neke druge strane, još jednom ćemo se pozabaviti sa ovim pitanjem zajedno sa EBOM i ECB-om možda ćemo iznaći da možemo biti fleksibilni u smislu pragova. Nemojmo zaboraviti da je nacrt koji je predložila EBA u kolovozu je bio samo nacrt dokumenta za konzultaciju. Želje smo čuti komentare i pozdravljamo komentare od različitih strana i dionika i vrlo je vjerojatno da će zadnji nacrt e, uključiti sve to što se tiče komentara gospođe Intervelt i drugih, rekao sam već ranije da je konkurencija jedan od ključnih ciljeva PSD2, još uvijek se toga jako držimo. No, kao što znamo, postoje različite ciljevi u istoj direktivi. Jedna od tih je sigurnost, zaštita potrošača. I gospođa Pervaš Berenci je brla vrlo upravo kad je rekla da je zaštita potrošača dimenzija koja je vrlo bitna. Jako sam joj zahvala na tome na neki način mi moramo zapravo opisati e, kvadrat oko kruga tih ciljeva kako bismo došli do nekih pravila za usporedbu prije nekoliko godina kad smo za kap plaćanja e, uključili e, PIN, to je došlo do revolucije i i, trebalo je vremena za korisnike i poslovne subjekte da se u tome prilagode. Da bismo zaključili, ja bih želio ponovno glasiti da smo svjesni nekih od zabrinutosti koje smo čuli od vas i E, surađujemo i sa EBOM i sa EICB-om kako bismo postigli nekakve prilagodbe najvjerojatno doći će do razvoja e, i prilagodbe onog nacrta koji smo vidjeli u kolovozu. Moramo i dalje se držati e, duha PSD2 i nemamo nikakve namjere otvarati rasprave o njegovom novom nacrtu. Hvala. Tko je sljedeći? Hvala gospodine predsjedatelju, hvala svima koji su intervenirali i postavili pitanja. Ja bih ponovno rekao, možda ću neke stvari ponoviti, e, one što je Olivije već e, spomenuo, ali vrlo ću jasno reći i glasno da smo e, se potrudili, trudili smo se najviše što smo mogli da bismo postigli ravnotežu između svih ciljeva koji su u tekstu na razini 1 E, jako nam je jasno da PSD2 e, treba biti napredak u otvaranju tržišta za nove sudionike na tržištu i također napredak u e, jačanju sigurnosti. Znači i otvaranje tržišta i sigurnost bi trebali biti na ruku potrošača, no odbacujemo ideju da smo ovdje da bismo zaštutili interes recimo banaka i sličnih institucija. Mi, mi nismo oni koji su povezani s Europskom bankom, prema tome ne, ne štitimo nikoga ovdje, mi pokušavamo i zato sam na početku rekao i da stavio toliko naglasak na proces koji smo poduzeli, mi smo angažirali puno sudionika i željeli smo dobiti informacije od različitih ljudi kako bismo postigli ravnotežu. Gdje smo li postigli ravnotežu opet to je konzultacijski dokument, e, uzet ćemo obzir sve komentare, pokušat ćemo se e, vratiti na komentare pregovoračkog tima e, koji su nam poslali u pismo. Razmislit ćemo u tome i pozdravljamo ovu mogućnost da započnemo dijalog. A sada o detaljima pitanja koje su mi postavljena. Što se tiče pragova i zbog čega nemamo e, iznimke koje se temelje na riziku ako E, pogledate članke našeg e, nacrta, mi navodimo iznimke za autentikaciju, neki se teme, puno se njih temelji na riziku. Moramo se odnositi na bijelu listu e, potrošača koji regularno kupuju od nekog dobavljača usluga. To je naš standard, no kao što je Olivier rekao, program je nešto što treba uzeti u u obzir. Mi smo se odnosili na statistiku koju smo dobili od DCB a kako bismo identificirali pragove koji održavaju rizike znači prijevare u različitim vrstama transakcija i kao što sam je rekao na početku je li prag dobar ili nije, je li pravilan ili nije, to je pitanje koje smo postavili u vrijeme konzultacija. Neki od onih koji su odgovorili su rekli da na primjer u pismu pregovaračka tema da 10 eura za plaćanje na daljinu možda je premalo, vratit ćemo se na tu točku u sljedećim razmišljanjima. Općenito govoreći, rekao bih ti da pokušavamo se baviti pojedinostima i podrobnostima i odgovoriti na sve ono što je e, spomenuo parlament. No, mi razumijemo da koje su to ciljevi otvaranja tržišta i konkurencije na tržištu e, koje se nalaze u PSD2. E, no, opet mi smo ti koji proizvodimo tehničke standarde i možemo napraviti ono što jedino što omogućava tekst na razini 1. Hvala komisiji na pomoći e, pri to e, u našim naporima da e, naši standardi budu u skladu sa tekstom na razini 1. Hvala. ECB. E Samo dvije stvari. Potpuno se slažem s Andrejom koji kaže da mi nismo ovdje da bismo štitili interese banaka. Nikad nije bio naš stav i naš položaj da štitimo banke. Nikad nismo štitili niti interese onih koji nisu banke. Mi pomažemo konkurenciji između tih dviju skupine institucija, općenito konkurenciji. Ono što želimo postići na kraju konca je uspostaviti uvjete za razvoj konkurent europskih e, tržišta za e, plaćanja. To znači tržišta na kojima e, mogu postojati različiti tipi ovi i u kojima će se jednim konkurirati drugima i koji gdje svi mogu naći na lagani način da pristupe svim e, platnim računima u cijeloj Europi i zato vjerujemo da zajedničko sučelje je element koji vodi ka postizanju toga to štedi napore e, koje bi trebali uložiti TTP-ovi, e, razložiti da razviju 5000 različitih sučelja da bi mogli pristupiti svim podacima. To je e, svrha zajedničkog sučelja, to je budući temelj za buduće konkurentno tržište. Ja ne vidim nikakvog sukoba između zajedničkog i standardiziranog sučelja i s jedne strane i sigurnosti s druge strane. Druga stvar je bila analiza transakcijskih rizika rizika e, i, i izuzeća. E, mislim da je vaša zabrinutost ozbiljna i treba je uzeti u obzir, ali istovremeno ja mislim da bismo trebali dizajnirati izuzeća ne tako što ćemo e, E, zapravo e, eliminirati e, zahtjev za jaku autentifikaciju kupaca. Moramo naći rješenje na temelju analize rizika transakcije i nečega što će o, dovesti do o, ishoda koji je jednako dobar kao um, autentikacija potrošača. To ne smijemo isključiti, mislim da moramo biti otvoreni za istraživanje svih stvari. Hvala. Hvala vam, izvjestitelj. Želite li nešto reći? Hvala vam, gospodine predsjedavajući, u zaključku. Htio bih predložiti da održimo tehnički sastanak kako bi našli dobro rješenje. Ako želimo postići dogovor, a mislim da je to moguće, nam je za to potreban tehnički sastanak i mi smo spremni na kompromis. To je naravno važno za nas, to moramo naglasiti. Duh PSD2 je preotvoren. Protvorili smo tržište novim tehnološkim solucijama i novim e, subjektima. Mi naravno nismo protiv banaka, svi smo ovdje za dobro rješenje i stoga vam predlažem da e, održimo hitan tehnički sastanak kako bi se međusobno tome mogli složiti. Naravno, mi imamo tu praksu, dakle nastavljanje rasprave sa predstavnicima komisije i sa predstavnicima EBE. E. Ja vjerujem da će to biti moguće. Trebamo i nastaviti s raspravom unutar parlamenta jer se po samom duhu direktive svi slažemo, a zatim E, osobno rečeno, sučelje je načelje za postizanje tržišnog natjecanja, bolje konkurentnosti. Mislim, možda se drugi ne slažu s time, ja se slažem sa EBOM i mislim da možemo nastaviti u tom smjeru i tehnički sastanak kojeg ste vi spomenuli je vrlo primjeren za to. Gospodine Fox, izvolite. Gospodine predsjedavajući, primijetio sam da Nijedan od naših današnjih slučaka nije odgovorilo na moje pitanje vezano uz mladu osobu koja potroši 149 eura i zatim ne može se vratiti vlakom ili busom doma. Dakle, možda bi mogao zamoliti da mi jedan od njih e, iznese napismeno neko rješenje. Jer ako ne postoji rješenje, onda je ovo veliki problem koji će jako utjecati na potrošače. Da, to je vrlo važno pitanje. Ja pozitivno gledam na ono što je rečeno, a to je da po pitanju toga je svakako potrebno još nešto napraviti i da ste vi rekli nešto dosta primjereno. Ja neću pričati o mom nedavnom e, iskustvu po pitanju prijevode putem interneta, ali prevanš je evo podsjetila na jedan drugi slučaj, sličan tome. Mislim da će Europski parlament kontaktirati EBU i e, Europsku komisiju i da ćemo nastaviti raspravu o tome. Hvala vam lijepa, sastanak je završen.